Okay, colleagues, Poštovane kolegice i kolege, predlažem da krenemo. Mislim da su ključni e, e, naši gosti ovdje, pa ćemo nastaviti naš sastanak. Sada imamo na dnevnom redu točku broj 18, e, mehanizam civilne zaštite u Europskoj uniji. Imamo razmjenu mišljenja oko ove točke prošlog studenog. Europska komisija objavila je prijedlog izmjene mehanizma e, putem kojeg Evropska unija pomaže, koordinira i nadopunjuje civilnu zaštitu u državama Unije kako bismo spremno reagirali na e, prirodne katastrofe, katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem izvan i u Uniji. Prvo, e, dakle, jačanje preventivnih aktivnosti kao dio ciklusa upravljanja rizicima, jačanje sposobnosti Unije da odgovori na katastrofe, stvarajući pričuvu za aktiviranje kapaciteta na razini Unije i treće, zajamčiti da je mehanizam Unije učinkovit kako bi nam pomogao u hitnim situacijama, hitnim operacijama. Zakonodavni prijedlog je izrađen na Enviju regiju, a DV odbor će također pripremiti svoje mišljenje koje će se priključiti Enviju prema pravilu 54 podijeljena nadležnost. Odgovor na velike katastrofe izvan Unije, sinergija između politika civilne zaštite i humanitarne pomoći. Izvjestiteljica je gospođa Zovko. Pozdravljamo i gospodina Johanesa Lugnera, koji je direktor iz glavne uprave Eho Europske komisije. Dobro došli. Izvolite, imate 10 do 15 minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo izvjestiteljice, poštovani zastupnici. E, ja ću vam dati kratak prijedlog onoga što smo evo predložili. Pogledajte prvu prozirnicu. Eto, želim naglasiti da se radi o prijedlogu koji prvenstveno djeluje preventivno. Prevencija unutar Europske unije još uvijek nedovoljna da bismo se nosili s prirodnim katastrofama vi ćete se sigurno sjetiti šumskih požara 2017. Bilo je više od stotinu ljudi poginulih, pogotovo je tragična situacija bila u Portugalu. Slična je situacija bila i 2016. Imamo također i poplave u različitim dijelovima Europe e, koje su izazvale e, i ljudske žrtve i ekonomske e, i ekonomsku štetu veću od šumskih požara. E, Evropska unija također djeluje i e, kad pružamo pomoć susjednim e, zemljama. Tako da je evo, to djelovanje koje vršimo i unutar i izvan Unije. Drugi razlog zbog kojeg imamo ovaj prijedlog jest nedovoljna pripremljenost u nekim rizičnim skupinama vezano za šumske požare, poplave, različite zarazne bolosti, Europa i države članice nisu nužno dovoljno dobro pripremljene da bi se nosile s takvom vrstom katastrofa. Jedan dokaz za to je da od 2002. godine Evropski proračun je platio više od milijarde eura kao kompenzaciju za štete od katastrofe državama članicama. Najteže su katastrofe što se tiče troškova poplave i potresi. I treće, nedovoljna spremnost odgovora. Mi se baziramo na nizu e, prikupljenih sredstava, ali kad trebamo sredstva izvan toga, tada pošaljemo zahtjev, ta sredstva onda dođu ili ne. Ako upravljate u hitnoj situaciji, ono što pokušavate učiniti jeste biti spreman i smanjiti vrijeme čekanja za djelovanje. Imamo službe koje djeluju cijelu godinu, 24 sata, 7 dana u tjednu. Ako u takvom sustavu treba nešto što se zove spontana ponuda, predugo čekate. Evo jednog e, primjera. Zbog uragana Irma Francuzi su e, tražili pomoć za Karibske otoke. Trebalo je e, nabaviti opremu za desalinizaciju i zaštitu. Stigla je jedna ponuda, došla je prekasno iz Mađarske. U međuvremenu je to riješila američka mornarica za Francusku. Dakle, taj dio sustava želimo poboljšati. A nadalje, administrativno pojednostavljenje. Ako ste u službi, dva sata je ujutro, ne možemo tražiti od vas da budete pravnik ili odvjetnik da bi znali tko što i šta i kada može financirati. Evo u ovoj se situaciji nalazimo zato što se radi o pretjerano složenim pravilima za financiranje. Evo to su ta četiri glavna problema koje sam htio istaknuti. Ovdje gledamo prijedlog koji se odnosi na 75% eh, promjena eh, u području prevencije. Radi se o našem djelovanju unutar Unije. Zelene točkice predstavljaju novac iz strukturnih fondova koji se koristi u prevenciji pripremi aktivnosti, a plave točkice predstavljaju ono što imamo sada u civilnoj zaštiti. Zaključak je da trebamo naprosto uskladiti zelene i plave točkice to ne znači da ćemo imati određene poluge u zakonodavnom procesu, već u komunikaciji. Čak i prije ovog prijedloga pokrenuli smo proces razgovora sa kolegama iz uprave regio, poljoprivrede i drugih službi kako bismo bolje utrošili sredstva iz strukturnih fondova na prevenciju. I povezano s našim prijedlogom, kada se radi o djelovanju u susjednim zemljama, u zemljama proširenja, koristimo fondove za e, dobro susjedstvo i preventivu kako bi se poboljšala razina spremnosti. A u međunarodnom okruženju koristimo fondove za humanitarnu pomoć. To je ta duboka proračunska linija EKOA. Hvala. Idemo dalje. Operacije izvan Evropske unije ova prozirnica i sljedeća prozirnica trebaju biti um, shvaćene zajedno. Ono što tražimo od država članica kada djeluju unutar ili izvan Unije jest objedinjavanje resursa u takozvani dobrovoljni fond, dobrovoljni zato što se dobrovoljno odlučujete na to. Kako bismo to učinili privlačnijim, povećali smo stope financiranja što će omogućiti da države članice lakše odvajaju sredstva u taj fond, a i države koje sudjeluju imat će također veće financijske stope. To već dugo vremena traže najaktivnije države i komisija je o tome razmatrala u svom prijedlogu. Kada države članice surađuju u prikupljanju sredstava za transport, plaćamo 100% iznosa Evo primjera. Prošle godine bilo je puno šumskih požara u Čileu. Dobili smo zahtjev za pomoć, poslali smo francuske, španjolske vatrogasce. Oni su odletjeli u dva zrakoplova koje financira evropski proračun. Vratili su se zajedno u jednom zrakoplovu koji smo također i mi platili. Dakle, htjeli smo biti učinkoviti objedinjavanjem resursa. Ne morate čitati cijeli tekst na ovoj prozirnici, ja sam to napisao zato što se radi o najvažnjoj promjeni, a to je članak 26. Što njime želimo reći? Financijska pomoć za aktiviranje odgovora ili reakcija izvan Unije koji dolazi iz proračuna za civilnu zaštitu ne bi trebao spriječiti financiranje iz drugih instrumenta Europske unije i apsolutno to trebamo zajamčiti. Dakle, komplementarnost i koherentnost vezano za sredstva iz EU proračuna. Prvo, nešto o koherentnosti. U koordinacijskom centru za hitne situacije sada smo objedinili sve naše mogućnosti djelovanja civilne zaštite plus djelovanje unutar ili izvan Europe vezano za prirodne katastrofe kako bismo imali koherentnost i komplementarnost u potpunosti. U stvarnosti to dobro funkcionira, to je potvrdila situacija na Karibima prošlog ljeta i puna je komplementarnost između instrumenata ostvarena. Na primjer, na Karibima smo hitno trebali prijevoz, nizozemska mornarica nam je dala brod e, i civilnu zaštitu. To je sufinancirala Unija. Taj brod je onda e, prevezao zalihe hrane i to je ta komplementarnost o kojoj govorim. Nadalje, što se tiče mogućnosti sufinanciranja jedne aktivnosti iz različitih instrumenata, to je važno. Zašto? Je jedan primjer. Često dobivamo zahtjeve za medicinskom pomoći i opremom. Civilna zaštita ima opreme različitih e, e, veličina koje mogu nuditi i pružiti sa zadovoljstvom trećim državama, ali ne mogu financirati troškove e, hladnog pogona ili održavanja. To ne možemo ni mi iz evropskog proračuna. Dakle, ako je nužno napraviti nešto vezano sa zdravstvom, mi to pošaljemo, platimo, sufinanciramo iz proračuna civilne zaštite, prema državi koja je to tražila, a onda koristimo proračunske linije za susjedstvo i humanitarne aktivnosti, oni preuzimaju operativne troškove. Evo još jedan naoko smiješan primjer. A, mene osobno probudio jedan poziv jer smo dobili poziv Svjetske zdravstvene organizacije, tražio se mobilni laboratorij za Kongo na granici s Angolom. Usred dakle ničega, mi smo tamo trebali postati šest njemačkih stručnjaka iz instituta u Hamburgu. To smo sjajno napravili, učinili, ljudi su tamo otišli. Međutim, što se događa u toj situaciji? Provjeravate carinska pitanja, logistička pitanja i onda medicinsku evakuaciju, pogotovo ako ljudi rade na e, slučajevima zaraznih bolesti medicinska evakuacija putem zrakoplova. To je nešto što smo nudili. Željeli smo da netko preleti taj dio E, i da vidi e, tko se, kakav se avion tamo može supustiti. Imamo eko letove u Kongu koje financiramo proračunskom linijom za humanitarne svrhe, ali su mi rekli da za Medivak to ne mogu koristiti. Što tražimo člankom 26? Tražimo da tamo gdje naše sredstva civilne zaštite imaju dodanu vrijednost, vrijednost da to možemo kombinirati sa drugim proračunskim linijama kako bismo izbjegli te situacije situacije i kako bismo omogućili da sredstva e, za koja znamo za, da postoje i koja države žele staviti na raspolaganje, da ta sredstva doista možemo i koristiti. E, mi kombiniramo civilnu zaštitu i humanitarne iskustva želimo da se sva načela poštuju. Imali smo različite zahtjeve, imamo jako puno neformalnih zahtjeva koje smo i odbili. Na primjer, intervencija u Jemenu, intervencija u ratnim zonama u Iraku sa civilnom zaštitom. Tu smo sasvim jasno rekli da se naša načela moraju poštivati i zato se te često nalazimo i u situaciji u kojoj moramo odgovoriti ne na zahtjev. I na kraju još jedna izmjena u članku 16 stavak 1 koja se odnosi na trajanje aktiviranja sredstava. Mi kažemo nakon 90 dana ili dobivamo ažurirane podatke ili zatvaramo operaciju. Dakle, to je jednostavno iskustveni e, rezultat. Dobijemo zahtjev, djelujemo brzo, a jedna država članica kaže pa pričekajte, trebamo mm, rješenje vijeća ministara i slično. To može dovesti do situacije da ostajemo aktivni e, više od e, šest mjeseci, ali i civilna zaštita je nešto što djeluje kratkoročno, to je hitni instrument za izvanredne situacije. I zato doista želimo imati više reda u sustavu, ne želimo imati aktivne te linije za uvijek. Tako da trebamo imati red u sustavu, bez reda nema promjena. I sljedeća, posljednja ili pretposljednja prozirnica – prikazuje ukupan broj djelovanja u 2017. 32 puta smo se aktivirali svake godine. Radi se o najnevjerojatnim situacijama od savjetodavnih misija do šumskih požara poplava u Europi do uragana izvan Europe. E, prošla godina je bila posebno zanimljiva zato što smo imali situacije da smo na jednom te istom otoku Sveti Martin imali e, dva različita zakonodavna okvira. Jedan dio otoka je dio Europske unije, drugi dio nije i s tim smo se jako dobro nosili. Čak se i vlada pokazala na razini zadatka i mi. Dvije intervencije ovdje to ne možete vidjeti, ali želim napomenuti u Bangladešu na primjer, UN-ova koordinacija sufinancirali smo e, partnerstvo sa humanitarnim organizacijama za e, novac civilne zaštite transportirao je humanitarni centar u Cox Bazaru. Irak, Mosul, najvažnije djelovanje za vrijeme napada na Mosul, posebno su ljekovi bili hitno potrebiti, mi nismo otišli tamo, ali smo poslali ljekove, tjesmo smo surađivali sa eko uredom u području i e, avioni nakon što su istovarili lijekove su ponovno odletjeli. Dakle, e, doista iznimno dobro djelujemo u složenim situacijama. I evo posljednje prozirnice kao odgovor na pitanje koje ćete sigurno postaviti. Um, žučkasto naranđasti stupac odnosi se na aktivnosti izvan Unije. Zahtjevi koje dobivamo za takvim aktivnostima su nešto veći nego zahtjevi za djelovanjem unutar Unije, što ne odražava intenzitet pomoći. Prošle godine šumski požari u Europi su bili daleko radno intenzivniji od ostalih operacija. Međutim, doista postoji veliki zahtjev za našim djelovanjem izvan Unije, pogotovo za naše medicinske službe od strane svjetske zdravstvene organizacije, a i od strane država koje su direktno suočene sa katastrofama jedne ili druge vrste. Eto, to bi bilo sve. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Hvala gospodine Luhner. Sada predajem riječ gospođi Zovko. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine Luhneru na sjajnoj prezentaciji rada i budućnosti, odnosno budućim naporima s kojima planirate nastaviti i raditi. Dragi kolege, e, u rujnu prošle godine na plenarnoj sjednici smo razgovarali o budućnosti Europske unije i eurozastupnici su govorili o tome kako e, sadašnji mehanizam nije dostatan da se rješavaju e, sadašnje katastrofe. Prije svega mislim na e, šumske požare koje su pogodili prije svega Portugal, Italiju i Hrvatsku. Sposobnost brze i na sposobnost brze reakcije. E, prije svega zahvaljujem povjereniku na inicijativi da e, se e, uvede takozvani RESK EU, znači posebna pričuva, kako bi se pojačale li kapacitati. Prije svega se misli na potragu i spašavanje po gradovima, terenske bolnice, zračna pomoć i tako dalje. Međutim, isto tako htjela bih istaknuti e, neke bojazni koje su povezane s e, ovim zakonodavnim prijedlogom. Također imam pitanje za vas gospodine Luhner a pitanje se odnosi na sadašnju zapovjednu strukturu kako je predložena. Dakle, što je sa državama članicama koje imaju specifične strukture koje nisu spremne odreći se svojih nadležnosti? Hoće li se one naći u nepovoljnom položaju? kako se to predlaže u budućim izmjenama zakonodavstva. Nadalje, kad je riječ o humanitarnoj pomoći izvan Europske unije, što komisija planira napraviti kako bi poboljšala koordinaciju sa tijelima Europske e, UN-a i to u pogledu humanitarnih aspekata, a da se pritom ne promijeni percepcija Europske unije kao neutralnog aktera. To je jedna od bojazni koje sam istaknul, koje su istaknule neke nevladine udruge koje djeluju u e, zonama sukoba. Dakle, to su dvije glavne bojazni. Prvo, zapovjedna struktura koja se predlaže kako bi se upravljalo novim pulom, skupom koji želite kreirati, zato što neke zemlje, poput Hrvatske, sukladno svome ustavu, ne mogu ustupiti svoje zrakoplove do, bez dopuštenja ministra obrane. Pretpostavljam da postoje i druge zemlje e, kod kojih je civilna zaštita pod nadležnošću ministarstva obrane, pa smo mi malo u nezavidnoj poziciji ako E, ako se ne uvažava nacionalna razina civilne zaštite. Mislim da bi bilo puno bolje da osnažimo nacionalne resurse jednako kao što činimo i s nadležnostima. Hvala. Hvala. Ostali govornici koji su predstavnici različitih država, Cecil Kjenge. E, Najljepša hvala i hvala lijepa na ovim podacima koje smo danas čuli. Mislim da je ovaj instrument vrlo važan za cijelu Europsku uniju. Ja sam iz Italije, zemlja koja je suočena sa čitavim nizom katastrofa od požara, mm, o kojima je govorila kolegica, pa do potresa gdje je civilna zaštita uvijek bila u prvim redovima kao pomoć. I to se ponavlja gotovo svake godine. nemojmo zaboraviti i temu preplavljivanja naših rijeka, rijeke koje se izljevaju, zahtijevaju zaštitu, civilnu zaštitu. I to ne samo da bismo zaštitili stanovništvo i pomogli ljudima, već i zbog različitih aspekata preventivnog djelovanja. Prevencija postaje jako važna. Dakle, e, budući da se kreirala ova struktura koja bi trebala pomoći napore svih država u tom smislu, željela sam postaviti pitanje Jeste li predvidjeli mogućnost da se od država članica zatraži da provedu reforme ili da donesu zakone za prevenciju, preventivno djelovanje u okviru prirodnih katastrofa što bi pomoglo civilnoj zaštiti? Znamo da civilna zaštita može djelovati do određene razine, međutim reforme mogu pomoći brojnim državama koje spominjete u dokumentu da ne koriste novi instrument jedino kao e, mogućnost korištenja sredstava, a da se pritome ne vodi računa o prevenciji. Nadam se da će nam direktiva pomoći da krenemo naprijed da, će pomoći i Italiji, a i da će ljudi više cijeniti rad civilne zaštite. Dakle, hvala vam i nadam se da ćemo ovim putem dati učinkoviti odgovor u slučajevima katastrofa u mnogim državama članicama. Hvala Marija Hojbuh. Najsrdačnije zahvaljujem gospodine Luhner na vašem prikazu i na vašoj analizi. Mi se načelno slažemo s vašom analizom i sa analizom komisije. Pogotovo u slučaju brojnih prirodnih e, katastrofa, civilna zaštita dolazi brzo do svojih krajnjih granica djelovanja, a često vidimo da su pogođene uvijek iste države članice ili da su s druge strane uvijek aktivne iste države članice na taj način uvijek te države financiraju i svoje djelovanje. E, zbog toga pozdravljamo prijedlog komisije da se nabavi oprema na dopune nacionalni kapaciteti, vi ste o tome govorili, potkrijepili ste to primjerima i doista dijelimo to mišljenje. Državno financiranje, financiranje putem sredstava Europske unije, to je nešto što posebno pozdravljamo. Jači angažman kod katastrofa, naravno, bitan je ako djelujemo kao Europska unija intenzivnije. Što se tiče prijedloga da se bolje uskladimo sa drugim europskim politikama, mislim da je to također važno. Koherentnost izgrađuje našu otpornost i snagu. Tako da mislim da bismo mogli razviti najveći sustav prevencije i obrane od katastrofa. Ja dolazim iz poljoprivrednog sektora. Ako je zemlja dobro pripremljena, tada jest manja šteta od poplava i e, na kraju moramo platiti i manju odštetu. Tako da mislim da je koherentno ponašanje, usklađivanje s drugim politikama nešto što je od iznimne važnosti. I na kraju imam dva pitanja. Prvo pitanje. Korištenje ovog RESK EU sustava izvan Europske unije. E, ja sam čitala ove dokumente i činilo mi se da komisija naglašava više djelovanje unutar Unije, a sve ono što se događa izvan Unije, da će to i dalje biti dobrovoljno, kao i do sada. Je li to točno ili se varam? hoćemo li djelovati i izvan Europske unije? Hoćemo li pojačati ovim sustavom djelovanje e, u katastrofama izvan unije? I drugo pitanje, financiranje, 280 milijuna eura dodatnih sredstava. Za mene je iznimno važno da su to doista dodatna sredstva. Je li vijeće s tim suglasno? da se odvoje dodatna sredstva ili će se naprosto raditi o preraspodjeli postojećih sredstava. E, pretpostavljam da će dio novca doći iz proračunske linije za vanjske politike. Pitam se e, iz kojih izvora. Imate li planove kako povući sredstva iz postojećih e, linija ili se radi zbilja o dodatnim sredstvima? Hvala. Ima li još javljenja za riječ? Ako nema, onda predem ponovno riječ gospodinu Luhneru. Izvolite. Hvala vam, hvala vam na pitanjima. Kad je riječ o aspektima nekih e, pitanja, htio bih reći da civilna zaštita na europskoj razini je definirana u članku 196 kao e, nadležnost u području potpore. E, ni u jednom području nemamo niti pravo, niti nadležnost intervenirati snažno, govoriti ljudima što da rade, tražiti harmonizaciju. To je izrijekom zabranjeno. Što to znači uh, u pogledu zapovjedne strukture, što je pitala izvjestiteljica. Mi ne, odr ne tražimo država članica da se odreknu bilo koje nadležnosti. Ono što tražimo je vrlo jednostavno. Znači, evo da ću vam primjer, sezona šumskih pozora imamo dostatne resurse u Europi da bismo se nosili s onim što se dogodi u Italiji, Portugalu ili Francuskom. No, e, on što se dogodi kada sedam zemalja pogodi dakle istovremeno e, katastrofa ili su u visokom stupnju e, uzbune neće i ne mogu sve riješiti. Dakle, vi kao nacionalni političar ne možete e, donijeti odluku da ćete poslati avion u e, inozemstvo. Dakle, rješenje za to je da imate imovinu e, koja se dijeli na europskoj razini. Ne govorimo o velikoj floti, ali dovoljan broj zrakoplova koji bi mogli biti korisni. Drugi dio rješenja je to da bi bilo zanimljivije da ta imovina bude dio te strukture pula kako bismo ih mogli koristiti. Dakle, htio bih istaknuti da ako je imovina u tom pulu i država članica se suoči s problemom kod kuće gdje im je ta imovina potrebna za rješavanje nacionalnih problema, naravno onda te, tu imovinu može koristiti e, kod kuće. Naravno, tu je i rezervni kapacitet, ali ne tražimo zapovjednu, da, da pod naše zapovjedništvo potpadne bilo koja imovina, a isto tako je potrebna koordinacija unutar nacionalnih granica. Dakle, ono što tražimo je da stvorite rezervni kapacitet, a odluku o raspoređivanju ćemo tražiti isključivo na zahtjev neke države članice, a ne na vlastitu inicijativu, a država koja, e, na koju se sve to odnosi ima operativnu kontrolu. Dakle, važno je razumjeti da mi ne pokušavamo e, se uplitati u nacionalne operacije, niti tražimo e, jaču kontrolu nad nacionalnom imovinom. Kad je riječ o humanitarnoj pomoći, ono što činimo sa glavnim UN-ovim agencijama koje traže pomoć. To su svjetska zdravstvena organizacija, zatim e, Crveni križ i e, UNHCR. Dakle, to su tri glavne e, organizacije. Mi s njima usuglašavamo standardne operativne postupke i ja inače sam radi upravo u tom sektoru humanitarne pomoći. Mi imamo mješavinu humanitarne pomoći i civilne zaštite E, svi naši partneri su takvi da zapravo e, svi razumimo da je potrebno poštovati neutralnost e, pogotovo kad se radilo o kompliciranim hitnim situacijama i svi su bili oprezni ali kolege uglavnom dolaze u određenim uniformama i u protivnom ne bi mogli otići u neku radnu zonu, ali to ćemo integrirati isto tako i naše sporazume s međunarodnim organizacijama kada će koristiti imovinu potrebnu za civilnu zaštitu. Kad je riječ o ohrabrivanju o kojem je govorila uvažena zastupnica iz Italije, na početku sam rekao da je to djelomično pitanje financiranja jer e, većina novca zapravo prevenciju dolazi strukturnih fondova. Putem strukturnih fondova možemo potaknuti države članice da poboljšaju um, svoju potrošnju u području prevencije pripremljenosti, a isto tako možemo uvesti i uvjeti. To već i postoji, ali to želimo poboljšati, a to će biti dio e, prijedloga za VFO koji će iznijeti komisija na proljeće. U našem prijedlogu budući da se radi o nadležnosti u području pružanja potpore, mi tražimo e, opća izvješća o pripremljenosti država članica, odnosno o planovima pripremljenosti i prevencijskim planovima država članica. Prema sadašnjem zakonodavstvu sigurno ste primijetili da kad je riječ o e, upravljačkim planovima, države članice ih moraju imati, ali ih ne moraju nužno slati komisiji. Sada kažemo da je potrebno da se oni šalju komisiji. U slučajevima gdje primijetimo da država članica se iz godine u godine suočeva s istim problemima, e, za taj slučaj smo uveli odredbu prema kojoj tražimo da nam se dopusti da pro, proučimo vaše planove za e, pripremu i za prevenciju, da vidimo gdje ne štimaju stvari. E, kao što ste pripremili s pravom, a to je kolega iz Njemačke e, pitao, e, RESK EU bi se trebao koristiti unutar Europske unije. Kad je riječ o korištenju izvan Europske unije, tu postoji dvostruka logika. Prvo je potrebno povećati kapacitete unutar pula. U tom smislu, po, e, ako ovaj prijedlog se usvoji, tada ćete imati E, više kapaciteta, pa će se i više imovine može staviti u pul. A drugo, potrebno je koristiti i druge proračunske linije. To je nešto što se već dugo traži. Dakle, pritom mislim i na proračunsku liniju potrebnu za humanitarnu e, pomoć, ali i za dru i, i, druge proračunske linije se mogu koristiti. Izvan Unije želimo imati spontane ponude ne želimo spontane e, ponude, već želimo imovinu unutar pula kako bismo izbjegli prošloljetne, e, prošlogodišnje e, probleme u brzini reakcije, jer ne možemo dovoljno brzo reagirati pa država članice traže rješenje drugdje, a isto tako se nastoji dobiti financijska sredstva iz drugih proračunskih stavki. Naravno, o tome treba raspravljati i u vijeću, ali kad je riječ primjerice o zrakoplovima, u ekonomskom smislu mi smo i već prošle godine proučili to pitanje kada su bili šumski požari u Čileu i shvatili smo da nema baš e, puno smisla ići izvan Europe. Kad je riječ o 280 milijuna, to je, ispričavam se, 260 dolazi iz instrumenta fleksibilnosti, a ne iz nikakve druge e, stavke a otprilike 20 milijuna dolazi iz drugih programa, ali e, to nije namijenjeno e, odnosi, vanjskim odnosima. Ali u svakom slučaju to dolazi, glavni dio dolazi iz instrumenta za fleksibilnost, dakle to je svjež novac, ali e, sukladno ili u okviru sadašnjeg VFO-a. Hvala. Hvala. Gospođa Zovko, izvolite, možete zaključiti raspravu. Hvala. Mislim da ste dobro objasnili koje su namjere. E, pratit ćemo kako se stvari odvijaju i razvijaju i iskoristit ću e, priliku i da mi osobno u četiri oka objasnite da li ta imovina i e, prikupljanje imovine unutar pula gubimo mogućnost jačanja kapaciteta za civilnu zaštitu na nacionalnoj razini jer ne možemo da to bude na štetu naše civilne zaštite što se može dogoditi ako e, stvaramo dobrovoljni pul gdje ćemo prikupljati imovine. To je nešto što bismo zaista htjeli izbjeći. Hvala vam. Sada E, htio postaviti e, pitanje s obzirom na sljedeću točku dnevnog reda. Je li došao Ahim Steiner? Mm, aha, gospodin još nije došao. colleagues, uh, our Naš gost će zakasniti, čuo sam da će eh, doći u 20 do 4. Tako da do tada moramo napraviti pauzu, tako da se opustite i nastavit ćemo u dvadeset do četiri. Hvala.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 a,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 Uskoro ćemo započeti s radom. E, čekamo da nam se pridruži gospodin Steiner. Hvala.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

Assange.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 Hvala Hvala

Um, Poštovani kolege, nastavljamo se sastankom, prelazimo na 19. točku dnevnog reda. Dakle, e, razgovaramo sa gospodinom Ahimom Steinerom, on je iz UNDP-a. Govorit ćemo o programu održivog razvoja i globalnim ciljevima. On je bio na neformalnom vijeću, jutro se neformalno vijeće je kasno započelo, dakle, tako je počelo sve kasniti, jedno za drugim. Dakle, bio je na, na ručku sa državama članicama i to je kasnilo, 25 minuta su kasnili, pa su htjeli razgovarati s njima, ali mi ćemo sada pokušati nadoknaditi vrijeme. Bilo nam je jako drago susresti se s vama u Njujorku na forumu na visokoj e, razini. Znamo da se bavite jako važnim stvarima u ovom trenutku, ne samo na reformi ciljevo održivog razvoja, već i reformi Ujedinjenih naroda, jer glavni tajnik želi pokrenuti reformu Ujedinjenih naroda. Ja se nadam da ćete razgovarati o tome sa nama, kao što ste to činili sa našim ministrima. prije svega želim pozdraviti naše goste danas, to su zastupnici parlamenta iz Gambije, oni predstavljaju različite odbore u Nacionalnoj skupštini i to je prvi parlament koji je demokratski izabran u u 25 godina. Dakle, doista nam je potrebno u ovim vremenima čuti neku dobru vijest, a vi jeste dobra vijest. Vi ste nova demokracija, predstavljate novu, novu nadu. Dakle, pretpostavljam da je jako lijepa prilika biti ovdje i e, čuti gospodina Štajnera koji će govoriti o ciljevima održivog razvoja. E, gospodin Musa, izaslanik, odnosno šef vašeg izaslanstva, dobit će kasnije riječ, a vi ćete nam dakle nešto više moći reći o novoj demokraciji i o ciljevima održivog razvoja u vašoj zemlji. Biće nam jako drago čuti nešto o tome, ali najprije ću dati riječ gospodinu Štajneru. Hvala lijepo. Prije svega želim zahvaliti predsjednici i uvaženim članovima e, ovog odbora. Ja se najdublje ispričavam e, što nisam stigao na vrijeme, a to je jako opasno kada radite sa parlamentarcima, no kada su me države članice zaključale u prostoriju, jednostavno nisam nikako mogao pobjeći. Dakle, moram e, jasno je nadoknaditi to u razgovoru s parlamentom. Mi ćemo nastaviti raspravu. Zapravo danas ćemo razgovarati o nečemu, e, povest ćemo jednu raspravu koja niti počinje niti završava ovdje. Bilo mi je danas zanimljivo doći razgovarati s vama, jer mi je cilj osnažiti pojam partnerstva između Europske unije, njezinog parlamenta, komisije i E, Ujedinjenih naroda. Mi živimo u teškim vremenima gdje ima jako puno sukoba, različitih sukoba, a isto tako pojavljuju se i fenomeni kao što su ekstremni prirodni uvjeti, suše koje se na primjer događaju na rogu Afrike. Dakle, sve je to jako zabrinjavajuće gdje ne želimo opisati svijet u kojem živimo mračnim tonovima. Ja vjerujem, baš kao i glavni tajnik, vjerujem naime da su posljednje dvije godine i sljedeće dvije godine trenutak u vremenu koji treba iskoristiti. A, isto tako pojavljuju se neki novi fenomeni. Mi trenutačno na međunarodnoj razini možemo vidjeti da se urušavaju temeljna načela. Jasno je da su vrijednosti, da su se vrijednosti razlikovale, da su, se mijenjale, ali temeljna načela koja su nam omogućavala da međusobno osiguramo interakciju kroz institucije kao što je opća skupština ili, e, e, ekonomski i gospodarski odbor ili vijeće sigurnosti, dakle unutar UN-a. Dakle, osjećaj reda, ne nametnutog reda, nego određeni smisao za red na ovom danas je na svijetu suočen sa različitim politikama i različitim smjerovima. Kada pogledate izvan ove prostorije danas, ne samo da ćete vidjeti da se Europa bori sa samom sobom, Pogledajte nekoliko tisuća milja južnije ili jugoistočno i vidjet ćete regiju koja je prepravljena sukobima i tenzijama. I e, građanski pokreti pojavljuju se e, u intenzitetu bez presedana. Dakle, pogledajmo što se događa u Siriji. Čini se da je polovica svijeta odlučila da se bori jedni protiv drugih. Ja sam došao iz Kuvajta gdje smo održali međunarodnu konferenciju o rekonstrukciji Iraka. Znači, pokušavali smo se boriti protiv Daesha i vratiti normalnost samoj zemlji Iraku, a sve to koštalo 88 milijuna dolara, to je bio trošak rekonstrukcije, ponovne izgradnje. Puno je gradova, četrdesetak gradova je ozbiljno, ozbiljno uništeno i razoreno u ovim, u, ovim sukobima i to su zapravo mjesta na koje želimo vratiti ljude. Potrebni su uvjeti i financije da bismo to učinili. Bio sam također na konferenciji u Beirutu, u Libanonu i vidio sam zemlju koja ima vrlo nestabilni politički okvir. To je također i zemlja koja gotovo ima najveći broj izbjeglica po glavi stanovnika na svijetu. Međunarodna zajednica, Evropska unija, Ujedinjeni narodi trenutno pružaju podršku Libanonu kako bi oni mogli primiti dodatne izbjeglice ovoga puta iz Palestine. To je jako važno. I to je također dio tema o, o kojima smo raspravljali posljednjih nekoliko dana u Briselu. Jer bez toga kapaciteti i volja libanonskog naroda da zadrže svoju gostoljubivost i da pruže sklonište i utočište izbjeglicama je nešto što možemo smatrati da je zdravo za gotovo. Zašto sam ovako započeo razgovor o ciljevima održivog razvoja? Zato što mislim da je jedan od, da je jedan od temelja programa za, to jest ciljeva održivog razvoja jest to da moramo vidjeti poveznice između problema, odnosno moramo shvatiti zbog čega radikalizam i ekstremizam postoji dio društvenog tkiva. Mi Ovdje sada ne govorimo samo o zemljama sa Bliskog istoka ili u afričkim zemljama i mi doživljavamo marginalizaciju, ekstremizam um, i to ovdje usred Europe. Dakle, otuđenje mladih ljudi mladih ljudi je nešto sa čime se također suočavamo. Dakle, to su ljudi koji sustav u kojem žive više ne smatraju vjerodostojnim. Radi se ili o mladima koji su dio kulturalne manjine ili nekih drugih skupina. Htio bih iskoristiti ovaj primjer da vam svima objasnim kako je pojava ciljeva održivog razvoja 2015. godine, odnosno načine na koje su osmišljeni na Rio plus 20 samitu. Dakle, to nije slučajnost. Ti ciljevi su se pojavili kao rezultat financijske krize i arapskog proljeća. Oni su rezultat shvaćanja da nejednakost i neodrživost postaju ključni čimbenici kada je riječ o ekonomskom progresu Dakle, 2015. godine, kada su države članice UN-a usvojile e, program e, i ciljeve održivog razvoja, malo ih je bilo svjesno činjenice da postoji i protumanifest Dakle, e, BDP koji je, koji je e, pokretač gospodarskog razvoja, zatim otvoreno tržište, slobodno tržište, a i trošak koji okoliš trenutačno predstavlja, Dakle, sve su to e, cijene, cijenu koju moramo platiti i nešto što moramo uzeti u obzir kada budemo oblikovali budućnost. E, dakle, ono što s 2000. godine smo počeli doživljavati promjenu. Ono što vidimo danas e, na svijetu jest da ljudi ponovno žele svoje pravo izbora između gospodarstva i društva, između gospodarstva i okoliša, žele također izraziti povjerenje u određeni politički sustav ili ako to žele okrenuti mu leđa. I postavlja se pitanje što se svima ovime učiniti. U kontekstu partnerstva između UN-a i EU-a ovo je jako važan trenutak, ključan trenutak. Evropska unija s pravom eksperimentira s multilateralizmom. Eh, ona se temelje na jedinstvu i eh, raznolikosti i mnogo drugih pojmova je usput osmišljeno kao komplementarnost, subsidijarnost i tako dalje. Ali na kraju krajeva ipak je to eh, eksperiment koji je pokazao da zajedno možemo učiniti više nego li kada djelujemo izolirano. UN predstavlja samo veću verziju toga i e, ima, veću razinu raznolikosti i možda ima e, povijesnu, povijesnu različitost. Trenutačno, s druge strane Atlantika, mi imamo administraciju koja je duboko skeptična vezano za mnoga načela koje su nas objedinila i povezala u međunarodnoj zajednici. Također je ovo trenutak kada je veza između neuspjeha u razvoju i pojave sukoba i ekstremizama u našim društvima. Dakle, ta veza postaje izrazito očeta. Dakle, na odboru za razvoj ja vas pozivam da ponovno revidiramo ciljeve održivog razvoja. Dakle, to ne bi trebali samo biti ciljevi koji će biti kvantitativno određeni. E, oni su prije svega okvir za razmatranje razvoja koji ide puno dalje od tradicionalne hjerarhije gospodarskog razvoja. I također, tu je i pojam univerzalnosti. Ciljevi održivog razvoja odnose se i na Gambiju, i na Njemačku, i na Kino, i na SAD. Oni su univerzalni ciljevi koji donose temeljna načela koje će omogućiti održivi razvoj. I to ne samo radi a, poboljšanja životnih uvjeta, infrastrukture, već i kako bi se ostvarila socijalna kohezija. Nejednakost, ako se ne bavimo nejednakošću predugo u nekom društvu, onda to postaje nešto što razdire društvo. Baš kao što sam vidio nedavno u Etiopiji i u Somaliji, Vidio sam da kada govorimo o učincima klimatskih promjena, kada govorimo o učincima suše i tako dalje, to više nisu abstraktni fenomeni. Rog Afrike i Etiopija već dugo proživljavaju sušu, a ta suša je puno gora nego li 1980. godina. Moramo, dakle, ulagati u upravljanje rizicima rizicima od, um, od, od i katastrofa i uh, i zahvaljujući našem zajedničkom radu mi smo spriječili uh, četiri, uh, četiri moguća proširenja um, širenja gladi na svijetu. To se nije dogodilo. Dakle, važno je također uspostaviti poveznicu između odgovora na hitne, situacije i razvoja. Dakle, u, programu za održivi razvoj mi imamo u okviru novi strateški plan i ciljevi održivog razvoja predstavljaju temelj za, taj novi, za tu novu strategiju. Mi smo od više od 104 zemlje e, dobili zahtjev e, za time da se e, ciljevi održivog razvoja uključe u politike na nacionalnoj razini i to se događa. E, mnoge zemlje su uspostavile urede, e, traže partnere, e, postoje čak i neki od gradonačelnika velikih gradova koji žele uključiti u lokalnu akciju ciljeva održivog razvoja. Također ciljevi održivog razvoja predstavljaju okvir za mobiliziranje E, resursa koje, su, koje idu dalje od javnog financiranja. U, velikom broju zemalja dakle, javno, javno financiranje predstavlja 20%. Dakle, ako uspijemo u ovoj velikoj transformaciji, bilo da se radi o niskougličnom gospodarstvu, bilo da se radi o prilikama za zapošljavanje, za milijarde i milijarde afričkih građana u sljedećih 40 godina. Treba, dakle, pored toga trebamo imati na umu i velika ulaganja koja će uključiti i financijska tržišta i privatni sektor i, i domaća financijska tržišta i resurse. To će biti jako važno. Možda su neki od vas čuli ovu brojku. Dakle, Dakle, 100 milijardi dolara trenutačno su rezerve Afričke, Afričke narodne banke. Veliki dio toga je na neki način zamrznut na burzama u New Yorku, u Cirihu i drugdje. Dakle, jako je važno osigurati mogućnost ulaganja u nadolazećim godinama e, imamo jako puno posla kada je riječ o pitanju financiranja. U UNDP-u zajedno pa, sa, sa partnerima i vladama a, e, naglasak stavljamo upravo na ovim pitanjima. Već to radimo u misijama koje provodimo e, zajedno sa partnerima i vladama. uspostavljamo takozvane inovacijske laboratorije. To su platforme koji objedinjuju ideje različitih ministarstava, aktera iz privatnog sektora, kreatorima, inovatorima, sveučilište i tako dalje. E, cilj je e, uspostaviti i osmisliti novi pristup provedbi. Zašto je to važno? Jer, su, jer se ciljevi održivog razvoja počivaju na još jednoj važnoj pretpostavci. E, ulaganje u jedan cilj mora a pomoći ostvarivanju i drugih ciljeva. E, to je jedini način da e, ta ulaganja budu smislena. I upravo u tome leži ljepota ciljeva održivog razvoja, zato što stvaraju jedan širi okvir. Na primjer, kada govorimo o klimatskim promjenama i o dekarbonizaciji gospodarstva, mi u Africi možemo kroz taj narativ um, ostvariti i pristup uh, čistoj energiji u Africi. Možemo donijeti struju u, u ruralno gospodarstvo. Danas uh, većina uh, stanovnika Afrike veseli takvim promjenama. I da, dakle, samo jednim ulaganjem vi zapravo objedinjujete tri ili četiri cilja. Na taj način također možemo bolje objediniti resurse koje nam može pružiti vlada, a u koje se naravno mogu, može uključiti i privatni sektor i drugi akteri. Dakle, što se tiče UNDP-a i našeg strateškog plana, naša uloga nije samo usredotočiti se na zemlje u krizi i na najmanje razvijene zemlje ako doista želite da se nikoga ne zanemari i ako se doista smatra da ciljevi održivog razvoja vrijede za sve države, onda su i zemlje sa srednjim prihodom podjednako kritične kao i razvijene zemlje i one manje razvijene zemlje. Jer zapravo većina siromašnih ljudi na svijetu živi u zemljama sa srednjim prihodom. Dakle, većina kriza sa kojima smo danas suočeni, koje proizlaze iz nejednakosti ili neodrživosti ili, ili loše vladavine, zapravo se događaju u zemljama sa srednjim prihodom. Dakle, ako pogledamo samo BDP po glavi stanovnika, bit će nam dovoljno da vidimo gdje gdje vrijedi posebno, posebno uložiti napore. Dakle, ako imamo manje sredstava, znači da moramo napraviti izbor, ali vrlo često izbor koji danas donosimo, evo na primjer e, regija Sahela je regija gdje se ekstremizam nije pojavio nedavno. Oni se već desetljećima pokušavaju nositi sa ekstremnim uvjetima, sa manjkom kapaciteta i vrlo često se tu um, pod, podcjenjivao potencijal za radikalizaciju. Danas investirati i raditi na izgradnji kapaciteta u ovim zemljama je puno skuplje nego li da smo to činili posljednjih 30 godina. Razvoj, mir i sigurnost su različiti pojmovi, ali su isto tako jako važni u našem odboru, u odboru za razvoj. I ciljevi održivog razvoja doista predstavljaju okvir onoga što se vrlo često počelo razmatrati na vrlo izoliran način humanitarni razvoj, mir, investicijska strategija u razvoj mora biti preventivna. A između ostaloga je to je prioritet mandata glavnog tajnika Antonija Guterreza i to je naš prioritet u nadolazećim godinama. Puno hvala. Puno hvala Kim na ovom prijedlogu da, svijet je u problemima, ali postoje i rješenja. Imali smo dva izaslanstva prošli tjedan, ja sam bila u Srednjoafričkoj republici, a i drugi su kolege bili u Senegalu. Upravo ste spomenuli troškove mirovnih misija. E, žao mi je što toliko novca trošimo da bi se države vratile u prividno barem normalno stanje, a ljudi nam kažu nemamo razvoja bez sigurnosti, a s druge strane i nema sigurnosti bez razvoja. Tako da ste u potpuno pravu kada govorite o situaciji na Srednjem istoku danas. Nejednakost, mladi bez nade, mladi bez posla, to su pokretači konflikta. To vidimo u mnogim državama i doista treba nam dugoročna perspektiva. To je nešto što sam raspravljala s ministrima danas prije podne. E, čitav niz kolega se javio za riječ i ja ću početi sa Ani, e, Ani Izvolite. Hvala lijepa. Da, nedavno smo se vidjeli na sastanku u Njujorku. Tako da mi je postupno drago što sam ovdje sa gospodinom Ventom i drugim kolegama. Na početku želim vam zahvaliti. Pokazali ste koliko je važno promicati ciljeve održivog razvoja u Europskom parlamentu. Vidjeli smo i kratki film um, gdje se pokazuje da su države odgovorne za razvoj održivih ciljeva. I kao što ste spomenuli, ove godine u Europskom parlamentu pokušavamo ići dalje od razvojnih politika. Tu negdje vidimo i naše granice. Mi smo kao odbor napravili prvo izvješće vezano za situaciju u tekstilnoj industriji. Njemački ministar nas je potaknuo na to. Komisija je rekla da ne trebamo dirati u izvješće o odjeći postoje određeni interesi i gradonačelnici koji žele proizvodnju tekstila u svojim područjima. Kako to ujediniti? S jedne strane UN, s druge strane različiti predstavnici gradova i općina koji dolaze u parlament sam zakasnio zato što sam bio na radionici koja je povezivala klimatske promjere i diplomatsko djelovanje kako ćemo koristiti naše parlamente. So, we learning uh, on this issue. My question to you is, as we have held uh, interparliamentary session, which was very interesting. Imali smo vrlo zanimljivu parlamentarnu sesiju zajedno s afričkim parlamentarcima. Govorilo se o ciljevima održivog razvoja i govorilo se o tome kako dalje, imate li neka iskustva ili prakse kojim možete pomoći suradnju među parlamentima. Slično kao što imamo Latinsku Ameriku, Karibsko područje, e, vi ste vjerojatno u kontaktu sa parlamentima koje dobro rade koji e, provode ciljeve održivog razvoja, a od kojih bismo mi mogli nešto naučiti. Hvala lijepa. Pozdravljam kolegicu Barbaru Montegi koja je prijateljica našeg odbora. I evo, Ani me upravo podsjetio da smo imali sjajnu izložbu ovdje prije dvije godine. I nešto bismo trebali učiniti prije foruma na visokoj razini nešto što bi trebalo obilježiti sve ovo što se događa, dakle, podsjetiti javnost i naše vlade. Zašto pozdravljam gospodina Josefa Arija koji je izvjestitelj u sjeni za održive ciljeve. Dakle, ne radi se samo o održivim ciljevima, već o cijeloj cijelom ponašanju Europske unije kako bi naši odbori bolje surađivali. Izvolite. Uh, Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, mislio sam govoriti na portugalskom, ali čini mi se da portugalski prijevod danas ne postoji. Pa e, e, se ispričavam za pogreške koje ću učiniti tijekom svog izlaganja. Želim svakako zahvaliti gospodinu Steineru na prezentaciji, a isto tako želim zahvaliti i na ohrabrujućim riječima. Gospodine Steiner, ja sam portugalski zastupnik Pučana i član sam odbora za okoliš, pa ću govoriti najviše o okolišnim pitanjima. Bio sam izvjestitelj za međunarodno stanje oceana, održivi razvoj do 2030. Bio sam u Yorku na konferenciji o oceanima i vodio sam delegaciju Europskog parlamenta. Bio sam izvjestitelj u sjeni vezano za aktivnosti održivosti. Želim reći da u jednom i drugom izvješću pokazujemo odlučnost Evropske unije, pogotovo Europskog parlamenta u tome da budemo prvi u globalnom ispunjavanju agende 2030 u okviru održivih ciljeva. Što znači da prijeđemo brzo s na dijela. Okolišna i klimatska diplomacija koju je imala Evropska unija odigrala je važnu ulogu u agendi do 2030 kao i u obvezama koje postižu održiv razvoj i ukidaju siromaštvo. U okviru 17 e, ciljeva održivog razvoja i u cilju e, poštivanja 160 ciljeva koje smo si postavili. Kao što sam rekao, izvjestitelj sam u sjeni za evropsku aktivnost aktivnost i akcijski plan održivosti što predstavlja jedinstvenu priliku da Europski parlament pretoči svoju viziju u dijela. Bez obzira na kompromise koje mi ovdje moramo um, učiniti vezano za rezoluciju 6. srpnja 2017. Moram reći da je još uvijek dalek put pred nama moramo precizirati globalnu strategiju za provođene strategije do 2020. poštujući unutarnje i vanjske politike, a do 2030. razviti cjelokupni sustav pokazatelja napretka unutarnje provedbe održivih ciljeva na razini Europske unije. I upravo zato, gospodine Steiner, mi tražimo od Europske komisije da poštuje agendu do 2030. i da se pozabavi provedbenim planom iz Johannesburga iz 2002. A radi se i o ciljevima konferencije iz 2012. Rezolucija koju smo usvojili u parlamentu prošle godine poziva komisiju na organizaciju politika Unije koje bi trebale biti kompatibilne sa ciljevima održivog razvoja. I naravno da se utvrde ona područja u kojima trebamo provesti nove mjere kako bi politika Unije podržala provedbu održivih ciljeva razvoja kako bi se izbjegao sukob sa drugim ciljevima u drugim regijama, pogotovo u zemljama u razvoju. Upravo zato, gospodine Stajne, rezolucija parlamenta iz 2017. moli komisiju da što prije izradi održivu proceduru koja uključuje evropsko djelovanje i da izradi održivu strategiju održivog razvoja. A dakle, radi se o ambicioznom prijedlogu koji je usvojen 6. E, e, srpnja. Radi se o dekarbonizaciji gospodarstva, radi se o zaštiti, o kružnom gospodarstvu, o promicanju znanosti, tehnologije, inovacija, održivoj poljoprivredi, zaštiti prirode i integracije agende u evropski semestar borba protiv nejednakosti među državama članicama kao i zaštita onih najosjetljivijih o kojima ste i vi govorili. Međutim, gospodine Steiner, to sve skupa nije do, dovoljno. ciljevi održivog razvoja trebaju biti globalni, to ste i vi spomenuli. sudjelovanje svih dionika, ne samo u EU, nego i na svijetu je nužno. Naš svijet je danas globalno mjesto i globalne aktivnosti su nužne, ključne. I sada, više no ikad, kada vidimo da se neke zemlje udaljuju od rješavanja ovih pitanja, što je slučaj sa Sjedinjenim američkim državama, imamo ozbiljne sumnje pred nama, mogu li Ujedinjeni narodi ostvariti ciljeve agende 2030. Znam da je Antonio Guterres koji dolazi iz Portugala, da je on vrlo proaktivna, zanimljiva osoba. Međutim, je li to dovoljno? Je li to dovoljno da naš vlak brže krene naprijed? Te ću zaključno ponoviti vaše riječi. Rekli ste da E, s druge strane Atlantika imamo skeptičnu administraciju. Kako ćemo živjeti s time? Dakle, mi mislimo da su ciljevi održivog razvoja nasljedstvo koje će ostati ne samo u Europi, već i cijelom svijetu i na dolazećim generacijama. Gospodine Steiner, rezolucija 6. srpnja 2017 o kojoj sam govorio pokazala je da parlament ima glavnu ulogu u stvaranju bolje budućnosti i u cilju održive budućnosti za Europu i za ostatak svijeta. Nadam se da ste razumjeli moj engleski. Hvala vam na strpljenju. Hvala vama ja sam doista bila tolerantna, ste vi gost našeg odbora i drago mi je bilo čuti vaše razmišljanje od strane okolišnog odbora. A sada ću dati riječ gospodinu Musa Enjasiju iz Gambije, koji će nam reći nešto o njegovom izaslanstvu i onome što smo čuli od gospodina Steinera. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Želim vam reći što Gambija radi da bi zadovoljila ciljeve održivog razvoja i na koji način Gambija očekuje pomoć i potporu Europske unije i razvojnih partnera. Nakon izbora za skupštinu Gambija je krenula novim političkim putem, što znači konsolidiranje naših snaga i redefiniranje naših prioriteta. Oživljavanje naših nacionalnih politika, privlačenje vanjskih ulaganja, kako bismo zadovoljili visoka očekivanja gambijskih stanovnika predsjednik i vlada krenuli su u razvoj demokracije e, i u poštivanju ciljeva agende 2030 za održivi razvoj. Vlada je donijela odluke koje će političarima pomoći u provođenju sveobuhvatnih politika a tu prije svega mislim na agendu 2030. na ciljeve održivih održivog razvoja. Gambija se kreće prema milenijskim ciljevima koje smo postavili u deklaraciji iz 2000. godine. Gambijska vlada nije gubila vrijeme, napravili smo novi plan NDP koji definira na područja razvoja i različite aktivnosti da bismo zadovoljili potrebe našeg stanovništva, što je usklađeno sa općim ciljevima održivog razvoja. Plan obuhvaća integrirani holistički pristup razvoju uz rješavanje ekonomskih, socijalnih, okolišnih pitanja i smanjenja nejednakosti. E, okrenuti smo novim izvorima energije, revitalizaciji poljoprivrednog sektora, revitaliziranja turizma i jačanja cjelokupnog gospodarstva. Gambijski prioriteti leže u NDP, u nacionalnom razvojnom planu. Nacionalni razvojni plan ima ambiciozne ciljeve i strateške prioritete. Prvo, dobra uprava, poštivanje ljudskih prava, vladavina prava, osnaživanja građana putem lokalnih e, tijela samouprave. Dva, stabilizirati naše gospodarstvo, stabilizirati rast i transformaciju gospodarstva. Trećem, organizirati našu poljoprivredu koja je temelj održivog rasta, a hrana je sredstvo za smanjenje siromaštva. Četvrto, ulagati u naše ljude uz bolje zdravstvene i obrazovne usluge. Peto, izgraditi našu infrastrukturu da bismo osnažili naše gospodarstvo. Šesto, promicati uključivi turizam za održivi razvoj. Sedmo, dati više ovlasti mladima, voditi računa o demografskoj politici i učiniti privatni sektor pokretačem i transformatorom gospodarstva. Imamo sedam ključnih područja koja će nadopuniti strateške prioritete plana. Prvo, učinkoviti javni sektor koji odgovara građanima. Drugo, osnažiti gambijske žene da bi ostvarile svoje potencijale u potpunosti. Treći, jačanje gambijske dijaspore u nacionalnom razvoju. Četvrto, promicanje okolišne održivosti i pravilno korištenje zemljišta. Peto, stvoriti moderno informatičko društvo u Gambiji. Šesto, civilno društvo u Gambiji koje je vrijedan partner u nacionalnom razvoju. I na kraju pod sedam, jačanje političkog planiranja koje se temelji na dokazima. Eto, s tim u svezi napravit ćemo i prilagoditi novi ustav, maknuti represivne zakone, jačati neovisnost autohtonih stanovnika i omogućiti pristup pravdi uz jačanje uloge pravobranitelja kao i alternativnog rješavanja sporova. E, time ćemo omogućiti pristup pravdi, poboljšati ljudska prava i koristit ćemo mehanizme alternativnog rješavanja sporova, te ćemo uspostaviti Nacionalnu komisiju za ljudska prava jednako kao i antikorupcijski odbor. Zatim ćemo ojačati NALU, Nacionalnu agenciju za pomoć protiv trgovanja ljudima, nacionalno neovisno izborno povjerenstvo i odbor za obrazovanje. Sve ove institucije će moći provoditi svoj mandat kako bi se ostvarili ciljevi strateškog prioriteta uspostave vlasti. Međutim, jačanje ovih sektora zahtjeva partnerstvo i suradnju sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama. Kako bismo smanjili siromaštvo, otvorili nova razna mjesta i proizvodili dovoljno hrane i doprinijeli nacionalnom razvoju i ostvarenju e, ciljeva održivog razvoja. Što se vidi iz obaveza koje je preuzela naša vlada u okviru Commonwealtha i u e, okviru potpisivanja mnogih partnerskih ugovora sa zemljama koje su razvijene. Primjeri Kina i Turska. Europska unija nam je važna za sigurnost i osnaživanje mladih. Ključne su sljedeće točke za naš razvoj. Prvo, razvoj nacionalnog razvojnog plana, pridruživanje Commonwealthu, neovisna e, neovisno pravosuđe, neovisna vlada, mirovna tijela, neovisnost medija, i reforma sigurnosne strategije. Oprostite, gospodine Steiner, mora otići u 4 sata i 30 minuta. Imam još samo tri ključne stvari koje želim reći o Gambiji, gdje Gambija traži pomoć i suradnju od donatora Evropske unije. Prvo, tehnička pomoć, savjetovanje u svim aspektima. Drugo, krediti i treći izgradnja institucija. To je sve. Hvala vam. Puno vam hvala. Poštovane kolegice i kolege, imamo troje ljudi koji trebaju uzeti riječ. Cecil, Hojbuk, imate jednu i pol minutu, izvolite. Ako možete biti brže, još bolje. Jer avion za New York ne čeka. Ja, herzlichen dank, Linda, herzlichen dank. Puno hvala Linda, puno hvala gospodine Steiner. Mislim da je to sjajno ovaj strateški plan koji se razvija na različitim razinama pa sve do najniže razine. E, jako me zanima pitanje ovog inovativnog laboratorija o kojem smo ste govorili. Sve to nekako još rastjepkano, fragmentirano. Postoji li neka platforma gdje je sve zajedno, gdje se sve povezuje i gdje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 gledamo kako i na koji način uskladite, uskladiti sve politike. Mislim da je to jako važno. I na kraju rekli ste vezano za socijalna pitanja. Moram reći da nismo činili ili nećemo postići ništa niti u jednom području ako ljude ne spasimo siromaštva. To je sasvim logično. Hvala. Thanks, Maria. Um, Cecil Kienge. Hvala, Cecil Kienge. Ringrazio... I ja ću sada zahvaliti gospodinu Steineru na svim podacima koje smo čuli. To je sve bilo vrlo egzaktno. Mislim da bi u ovom trenutku bilo važno pokušati krenuti prema održivom razvoju. Ono što je zapravo središte i cilj ovog programa. U ovom kratkom vremenu uspjeli ste objediniti sve ono što je najvažnije za ove teme i naravno E, moramo imati taj holistički sveobuhvatni i globalni pristup. Dakle, ciljevi održivog razvoja i socijalna kohezija trebaju voditi računa o ljudskim resursima, o ljudskom kapitalu. Pa se pitam kako ćemo investirati. Različite vlade, različiti modeli, različite institucije se pokreću i e, kane raditi na ostvarivanju ovih ciljeva. Dakle, ulagati u ljudski kapital, u ljude, u osobe. Ljudi trebaju biti u centru. Trebamo imati produktivne modele koji su kompatibilni sa svih 17 ciljeva održivog razvoja. Trebamo pokušati individualizirati modele, industrializacija, mehanizacija, ali s druge strane da se ne nanese previše štete, a to je okoliš. Dakle, modeli ulaganja u plavu i zelenu ekonomiju poštivanje okoliša, ali ako nemamo globalni pristup, biti će doista teško pratiti cijelu situaciju. I na kraju, ono o čemu su govorili kolege iz Gambije, pitanja demokracije i mira su jednako važnja. Ono što bih ja pitala jest je li u redu kako ćete pratiti sve ove procese u agendi 2030. Hvala i na kraju Eli. Hvala što ste došli, što ste naglasili važnost univerzalnosti novih ciljeva kao i potrebu da proces kako bi funkcionirao bude uključiv kao i da se maksimalno uključe lokalne vlasti i nacionalni parlamenti. Jako je bitno sve uključiti. To je projekt za e, bolju budućnost za nas. Stalno radimo od prvog dana od e, odobrenja nove agende. Mnogi od nas su bili u Njurku. Pokušavamo zatražiti od komisije i od vlada da pronađu europski okvir za provedbu ciljeva održivog razvoja. Puno više treba učiniti. Počeli smo s tom borbom 2015. godine, od tada, no od tada se svijet promijenio. I to ne nabolje. Zabrinjava me stav pojedinih vlada, pogotovo nove e, američke vlade više nego ikad Europska unija treba biti model, uzor u provedbi, odnosno stvarenju tih ciljeva. Postoje ambiciozni, ambiciozni ciljevi, ali ne smije ostati samo mrtvo slovo na papiru. Dakle, europske vlade i dalje trebaju ostvariti cilj od 0,7% znači e, BNP-a e, za službenu razvojnu pomoć. Zatim je tu i prena e, znači u Italiji je taj postotak 0,6%, ali je zapravo stvarni postotak 0,2 ako izbacimo pomoć koja je pružena za rješavanje izbjegličkog pitanja, znači prenapuhana je ta brojka. Hvala vam što ste došli još jednom bih htjela reći e, hvala što ste podsjetili da nije dovoljna jedna brojka koja se odnosi na BDP. Postavlja se pitanje kako e, mjeriti nejednakosti. E, postotak 0,7 će biti tema rasprave u sljedećoj točki dnevnog reda. Gospodine Steiner, u ovom odboru se često raspravlja o ovoj temi. Tako da ovo svakako nije niti početak niti kraj ove rasprave. Htio bih e, izvući nekoliko izjava i koment, iz, e, iznesenih komentara. Mi radimo s parlamentima. E, kolege iz Gambije su morale otići, ali mislim da to vrijedi za svaku zemlju. Možemo od UN-a tražiti da bude referentna točka za praćenje, kao što ste i vi sami rekli ali mislim da odgovornost idealno počinje unutar e, nacionalnih jurisdikcija i stoga je uloga nacionalnih parlamenta tako važna jer izvršna grana vlasti potpisuje međunarodne sporazume, ali izvršna vlast će djelovati ili ne e, ovisno o tome koliko će ih nadzirati parlament i UNDP e, surađuje sa e, parlamentarnom unijom. Neću reći koji su europski parlamenti posebno aktivni, ali upućujem vas na izvješća Europske parlamentarne unije i tamo ćete moći naći dobre primjere. Pogotovo kad je riječ o, e, postoji dakle vodič vezan uz ostvarenje SDG-ova i na UNDP-u također ćete naći niz impresivnih e, primjera kako se ta odgovornost provodi u praksi. E, posljednji komentar zaslužuje također osvrt. Europska unija je vrlo aktivna u pogledu ostvarenja ciljeva državog razvoja, razvoja i neke zemlje su čak e, pripremile nacionalne strategije koje se bave tim pitanjem ali kad je riječ o komisiji i o programima za koje sam čuo, e, trenutno provodite saslušanja i pozivam vas da vi kao parlament i nadalje naglašavate da ciljevi održivog razvoja nisu vezani samo uz e, odnos Europske unije s trećim zemljama. U tom smislu možete biti jako korisni. Platforme koje sam spomenuo i koje su važne za bilateralnu suradnju, ali isto tako i za e, podržavanje investicijskih strategija koje su vezane uz e, ove ciljeve ali e, SDG-ovi su također važni i za koherentnost e, samog europskog projekta, jer ciljevi održivog razvoja rezultat su tenzija između određene nove paradigme i ljudi koji su na neki način počeli kaskati za ostalima i isto tako e, ekološke pojave nisu naprosto bile uvrštene u političke odluke i neki su ljudi počeli govoriti da to nije dovoljno dobro. Ciljeve državog razvoja nisu odgovor, ali su okvir koji e, okuplja i pokazali su se iznimno uspješnima. E, također vas da na ljeto kada se for, politički forum na visokoj razini ponovno sastaje u New Yorku, E, tada se šalju i e, nacionalna izvješća. Prošle godine smo dobili 48 izvješća, 60 država je pokazalo interes. Tu se odvijaju pametni razgovori o razvoju od globalne razine pa sve do općinske razine i ljudi s njima surađuju u Europi, Aziji, Latinskoj Americi, ali da i u SAD-u. Samo da vas e, ispravim. Gospodin Stafari je rekao je rekao da sam rekao e, skeptičan. Skeptičan. U svakom slučaju nisam rekao septički, već e, skeptičan e, da slučajno ne bi došlo do zabune. U svakom slučaju to dovodi isto tako i do posljedica koje su destabilizirajuće. Primjerice, unro koji se bavi palestinskim izbjeglicama situ, tu je situacija dosta tragična zato što to nema negativne e, posljedice na Libanon već i na zajednice u Libanonu primjerice koje pružaju novi dom izbjeglicama. Mislim da je gospođa Hajti govorila o tome da se ne radi samo o novcu, već e, se tu radi i o načinu na koji promišljate razvoj i investicije. Postavlja se pitanje kako investiramo u e, načine razvoja u našim vlastitim društvima te kako ulažemo u tuđi razvoj. I na kraju bih htio reći da ponovno pozdravljam napore odbora DEVE. Vi ste glas e, razuma u svijetu koji koristi naše međusobne odnose među regijama, zemljama, tako da nas antagonizira i pretvara nas u kon, e, konkurenciju umjesto da e, njegujemo solidarnost. E, to nas dovodi do odnosa kojima se ne može upravljati, koje se ne mogu financirati i to je nešto što smo isto tako mogli vidjeti i na televizijskim vijestima. E, stoga ciljevi održivog razvoja nisu e, su zapravo obećanje, odnosno način da se ostvari uzajamna suradnja. I to je na neki način deklaracija naše međusobne ovisnosti. E, i s time ću zaključiti izlaganje. Hvala što ste me danas pozvani. Drago mi je da sam vidio neka poznata prijateljska lica u dvorani. Želim vam puno uspjeha u radu. Mi u obitelji Ujedinjenih naroda znamo koliko su važni razgovori unutar ovog odbora i isto tako znamo kolika je važna potpora i vjera u multilateralizam e, koja dolazi iz ovog parlamenta. Hvala hvala i e, hvala e, hvala što ste ispravili izgovor riječi skeptical i želimo vas e, sretan put u Ameriku. Sada je dosta velika gužva u prometu u Briselu. Malo kasnimo pa prelazimo na točku dnevnog reda 20, vrlo važna tema, to je izvješće Enrikera Gerera o provedbi instrumenta za razvojnu suradnju, instrumenta za humanitarnu pomoć Europskog razvojnog e, fonda. No ovdje se ne radi samo o implementaciji, ovdje je važan tajming. E, uskoro dolazi revizija na sredini razdoblja Europske komisije. 6.3. nam dolazi povjerenik Mimica koji će govoriti upravo o toj temi no možda još važnije reći da na početku rasprave o VFO-a razgovaramo i kako će izgledati novi programi. Dakle, mi radimo izvješće o našim e, instrumentima koji su u nadležnosti ovog odbora. Naravno, AFET ima izvješća koja su u njihovoj nadležnosti i mi zapravo se bavimo time kako će izgledati budući VFO i budući programi. Ovo je vjerojatno najvažnija tema prije e, izbora iduće godine. Enrique, izvolite. Eh, eh. Hvala lijepa. Gospodin Steiner je upravo otišao i na kraju je rekao da ćemo imati glas u odboru, tako da ću se ja toga držati i neću biti predug. Koristit ću samo nekoliko e, minuta. Različiti instrumenti vanjskog djelovanja Europske unije. Komisija za razvoj je direktno povezana sa tri instrumenta. To je instrument za suradnju razvoj i instrument za humanitarne aktivnosti. Naravno, mi imamo parlamentarni nadzor nad različitim radnim skupinama instrumenta za suradnju i razvoj, a istovremeno održavamo strukturirane dijaloge s komisijom o nekim strateškim aspektima i sadržajima politika Unije. U tom smislu Cilj ovog mišljenja je revizija koju je počela komisija oko ova tri instrumenta, poštivanje ciljeva koji su postavljeni u trenutku osnivanja ovih instrumenta i na kraju pogledati kako je sve to funkcioniralo od siječnja 2014 do lipnja 2017. Istovremeno mišljenje govori o tome što trebamo učiniti do završetka ovih instrumenata koji prestaju djelovati 2020. I koji vid prijedloga, formulacija ili preporuka možemo napraviti za sljedeći višegodišnji financijski okvir koji kreće početkom 2021. godine. Europska komisija u ovom trenutku ili do svibnja predstavlja svoj prvi prijedlog za budući višegodišnji financijski okvir. Mišljenje je također vodilo računa određenim dokumentima koje smo dobili o procjeni koje su radile druge institucije, sama Europska komisija. neki djelatnici nevladinih organizacija, civilnog društva, sindikata, na primjer, uz potporu dokumentacijskog fonda našeg Europskog parlamenta koji nam je pomogao u reviziji ovih vanjskih evaluacija. Mišljenje sadrži neke ključne točke oko kojih ću govoriti kratko prije nego što uđemo u konkretan sadržaj. E, želimo da se zadrži, odnosno poveća pomoć za razvoj i humanitarnu pomoć. Mislim da je to iznimno važno i da će biti još važnije u budućnosti budući da neki globalni igrači kao što su Sjedinjene države pristupile rezanju ili potpunom ukidanju svoje pomoći u određenim područjima pomoći razvoja. Istovremeno se zalažemo za to da se zadrže ciljevi, vrijednosti i načela suradnje, razvoja humanitarne pomoći kako bismo izbjegli instrumentalizaciju ovih politika suradnje, a u okviru vanjske politike Europske unije i naravno u financijskim okvirima fondova koji su namijenjeni za razvoj a i za druge aktivnosti Europske unije ali te se drugi fondovi ne mogu financirati sredstvima za razvoj. Dakle, razmišljamo o trenutačnom stanju i o budućnosti. Svjetski okviri su se promijenili nakon 2014. godine. Aktualni instrumenti su tada razvijeni za održiv razvoj. Imamo agendu iz Addis Abebe, imamo okvir iz Sendaja koji govori o smanjenju posljedica katastrofa. Imali smo summit u Istanbulu i u Parizu a istovremeno radili smo u Europskoj uniji i napravili globalnu strategiju vanjske politike i sigurnosti Unije uz europski konsenzus za pružanje humanitarne pomoći i opći konsenzus oko politika razvoja. Zato u ovom novom scenariju govorimo o onome što očekujemo u budućnosti. Kod evaluacije različitih instrumenata imamo prihvatljive rezultate, a instrument za suradnju i razvoj kao glavni instrument uz instrument za humanitarnu pomoć postao je e, glavni instrument poštujući svoje vrijednosti i svoje ciljeve. Radi se o naravno ciljevima održivog razvoja. E, doprinijeli smo našim mjerama smanjenju siromaštva u svijetu, a to je bilo temeljno načelo naše politike. E, rješavali smo krize u različitim dijelovima našeg planeta i sve smo to činili uz fleksibilnost koja je omogućila da zadržimo visoku razinu učinkovitosti koju smatramo prihvatljivom. Nadalje, što se tiče konkretnog instrumenta za suradnju i razvoj, moram reći da je fleksibilnost dobro funkcionirala, da smo se usredotočili na tematske programe, a provedba koja je komplicirana i duga za ljude na terenu na kraju zabrinuti smo zato što nije dodjeljeno najmanje 20% sredstava koje smo imali za temeljne socijalne usluge i za sekundarno obrazovanje. Što se tiče Europskog fonda za razvoj, koji ima velika proračunska sredstva e, i koji je bio aktivan u borbi protiv siromaštva, na kraju od 2016. godine uz sredstva fonda za razvoj i uz pomoć država članica uspjeli smo se suočiti sa sve većim izazovima u pitanjima sigurnosti i migracija jer smo sve to morali uskladiti s našim vrijednostima i temeljnim načelima. Instrument humanitarna pomoć dozvolio je fleksibilnost i često smo uz pomoć tih sredstava financirali izvanredne situacije. Danas smo ujutro čuli da je ogroman broj kriza, tako da je nemoguće sa financijskim sredstvima koja sada imamo na raspolaganju odgovoriti na sve jednakim intenzitetom kako bismo to željeli, željeli pomoći osobama koje su ugrožene bez obzira gdje se nalaze. Što se tiče preporuka za razdoblje koje preostaje, to je do 2020 u mišljenju govorimo protiv zlouporabe fiducijarnih fondova, naglašavajući činjenicu da u trenutku kada imamo e, usvojene te fondove, ti fondovi zapravo donose premalo u odnosu na fondove Europske unije, tako da bi na neki način mogli i ugroziti naše napore konkretne politike suradnje za razvoj. I u ovom mišljenju tražimo da ti fiducijarni fondovi budu transparentni. Europski parlament ne traži podastiranje svih računa i nećemo nadzirati njihov rad do tih detalja. Međutim, smatramo da zbog toga što imamo više struke krize, i krize kojima ćemo se morati suočiti do 2020. Instrumenti trebaju biti dovoljno fleksibilni kako bi se prilagodili sa odgovarajućim pričuvama postojećoj situaciji. Konkretno tražimo da instrument humanitarne pomoći bude izvršen u skladu s dogovorom koje smo postigli na velikom sastanku na vrhu u Istanbulu. Vodeći računa o konkretnoj situaciji kada je potrebita humanitarna pomoć. Ako smatramo da Fond za razvoj i suradnju treba imati posebno mjesto, tada s druge strane e, isto mjesto moramo dati humanitarnoj pomoći. Nakon 2020. za to razdoblje tražimo autonomiju e, humanitarnih i razvojnih politika. Radimo na ideji putem koje bi Evropska unija razvojem i humanitarnom pomoći mogla osnažiti svoju pojavnost globalnog igrača, nešto kao soft power, dakle jedan dionik koji može dovesti do provedbe mira, sprečavanja sukoba svojim politikama. Te ponovno tražimo da se poveća službeni iznos pomoći za razvoj koji je u ovom trenutku iznos koji je niži od onoga što bismo mogli i e, na što smo se obavezali. smatramo da u budućnosti trebamo imati više fleksibilnosti, pojednostavljenja procedura, ali nikada na uštrb nadzora i kontrole su zakonodavca, odnosno ovog parlamenta. Moguće integriranje Europskog fonda za razvoj ovaj odbor i ovaj parlament uvijek smatra korisnim. Dakle, E, zašto? Zato jer smatramo da bi to donijelo više transparentnosti i više koherentnosti u politiku razvoja. Međutim, još jednom, ne možemo izgubiti putem ovih preraspodjela demokratsku legitimnu kontrolu ili nadzor parlamenta. I na kraju zaključit ću uz nekoliko komentara. Mišljenje inicijalno govori o provedbi u praksi instrumenata humanitarne pomoći, instrumenata suradnje razvoja. Međutim, to se sve događa u određenom trenutku kada Europska komisija predlaže e, svoj prijedlog za razdoblje nakon 2020. Pa bi naš odbor mogao reći što misli o provedbi instrumenata do njihovog isteka i što bismo željeli da komisija uzme u obzir kada u svibnju bude e, govorila o budućem višegodišnjem financijskom okviru i o različitim instrumentima koje će komisija predstaviti kao i o jedinstvenoj politici suradnje razvoja i humanitarnih politika. I na kraju moj posljednji komentar. Komisija nakon što u svibnju predstavi svoj prijedlog, um, nakon toga ćemo mi na našem odboru dati svoje mišljenje. Imaćemo i novu komisiju nakon izbora 2019. Teško je zamisliti da parlament koji ćemo izabrati u svibnju 2019. neće ništa reći o višegodišnjem financijskom okviru i o instrumentima koji će se pretočiti u praksu od 1. siječnja 2021. Dakle, imat ćemo više od godinu i pol dana da iznesemo svoje mišljenje u ovom mišljenju naravno ne možemo riješiti sve buduće probleme. Jedino tu zacrtavamo neke puteve, neke linije koje su ključne za politiku razvoja u našem parlamentu. I izvjestiteljima u sjeni kažem da ih molim da ne pokušavaju riješiti sve svjetske probleme ovim mišljenjem. Uspjet ćemo u tome možda drugi put. Hvala. Uh, Hvala Enrike na ovom sjajnom pregledu stanja i na smjernicama uvijek kažem nemojte podnositi amandmane ako nema prave poruke koja stoji za njih jer inače ako je tekst predugačak, onda se gubi ključna poruka, stoga je bitno koordinirati naše reakcije, pogotovo ako želimo e, prenijeti naše e, poruke e, drugim institucijama. Dakle, u tom smislu trebamo se usredotočiti na ključne poruke. Izvjestitelji sjeni su sljedeći, prvi je EPP. Hvala Linda. Na početku ću pozdraviti kolegu Enrikea ne želim dotući njegov rezultat. U svakom slučaju a nije cilj da se promijeni svijet. Osobno, moje skromno mišljenje, a, da se slažem u glavnim stvarima s ovim pristupom i to prije svega mislim na e, naše vanjske odnose ja se ne slažem u potpunosti s tvojim pristupom i zato sam podnio amandman i primjerice bio sam dosta skeptičan prema tvom stavu o proračunskom aspektu. Ja mislim da trebamo doći do logike proračunske pomoći, potpore proračunu. E, trebamo na neki način e, prestati biti tutori u pomaganju razvoju. Zašto dajemo potpore proračunima? Zato što e, srednja Afrika Afrička republika e, mora e, platiti svoju vojsku i svoje E, službenike. Dakle, treba uzeti u obzir situaciju takvu kakvo je, kako bismo prihvatili sredstvo koje možda još nije dozrelo. Ali mislim da trebamo prihvatiti u budućnosti, jer jedan od razloga zbog kojih naši globalni partneri a, se sve manje slažu s našim pristupom je zato što mi inzistiramo i, dalje se držimo e, stava da oni ne mogu sami upravljati svojim proračunom. A s obzirom e, na konkurenciju e, na tržištu razvoja, mi time ne jačamo svoju poziciju. Kad pogledamo Indiju, Kinu, Brazil, Japan, sve one koji se guraju u politiku razvoja, mislim da nam je potreban pristup koji bi, omo, koji bi omogućio da se stav Europe cijeni i da Europska unija na neki način cijeni i vjeruje u zemlje kojima pomaže. Mislim da je to način koji bi koji bi bio koristan. Slažem se s izjavama vezanima uz pojednostavnjivanje, fleksibilizaciju, a, uvođenje fleksibilne pričuve koja bi se mogla koristiti po potrebi. Mislim da da bismo trebali biti reaktivni nego sada. Naravno, potrebne su naše reakcije i one moraju biti brže od naših rivala. Kinezi reagiraju brže od nas i drugi isto, zato što se mi bavimo procedurama, izgubimo se, gubimo se u formalnostima dok drugi djeluju. I to je isto tako još nešto što nam strozava ugled i respekt. I na kraju, te uvjeravam da će moj klub biti otvoren da dođemo do dobrog rezultata jer se radi o, vjerodostojnosti a, uloge Europske unije u svijetu. Naše djelovanje u području razvoja je nešto što je jako bitno za vjerodostojnost Europske unije. Mi moramo djelovati ciljadno i učinkovito u slučaju kriza i katastrofa, pogotovo humanitarnih e, kriza, to je nešto što nam je svima u interesu da dobro funkcionira i u tom smislu imat ćeš našu potporu e, u kontekstu ovog dosjea. Hvala. Hvala. Sljedeće je Cecilie Kjenge. Hvala Rike i hvala na ovim važnim idejama o provedbi svih ovih instrumenata. Moram reći da način na koji ste radili i na koji ste nam ilustrirali vaš posao govori i o instrumentima. Instrumenti e, suradnje za e, razvoj, humanitarnu pomoć i pomoć razvoju. Ja ću se koncentrirati na još jedan instrument, na instrument koji me odveo na misiju u Afriku. Svi ovi instrumenti, kao što je rekao Enrique, zahtijevaju ispunjavanje nekih konkretnih kriterija. Fleksibilnost o kojoj je on toliko govorio nije sadržana samo u ova tri instrumenta, već u još jednom instrumentu, a to je fond e, za hitne e, intervencije. Danas e, zahvaljujemo Enrikeu jer ćemo preko razvojnih ciljeva civilnog društva. Mi smo se sastali s predstavnicima civilnog društva prije par dana i pokušali smo procijeniti, dakle dati u okviru revizije na sredini razdoblja njihove procjene kako bismo došli do susreta i procjene koje ćemo zajedno činiti s komisijom. Taj susret je bio jako zanimljiv. Svi ovi instrumenti su mi pomogli da jasnije vidim kako možemo koristiti, kako možemo mijenjati korištenje fondova. Ja neću sada ulaziti u e, ove fiducijarne fondove. Zajedno s kolegom Ventom sam bila u Senegalu i mislim da ćemo cijeli dan imati na raspolaganju govoriti o tome. Jednostavno ću podržati činjenicu da trebamo uspostaviti važnu vezu između svih ovih instrumenata, a to je otpornost. Ako ne budemo radili na jačanju otpornosti, ako ne budemo mijenjali naš pristup i ako ne budemo u prvom redu gledali ljudski kapital, ljudsko biće, to ponavljam, e, tada ćemo doista kretati samo prema autonomiji, a mi sa mnogim područjima surađujemo. O, ta područja trebaju ponovno revalorizirati svoje resurse. I ako mi samo budemo pomagali, biti će to jednosmjerna pomoć, bez win-win situacije, bez partnerstva. I u svjetlu sastanka na vrhu Abidžanu koji je upravo želio promijeniti taj pristup. U svjetlu toga vas pitam, pitam parlament, a naravno i komisiju, Možemo li graditi otpornost lokalnih kapaciteta kako bi polako postali autonomni i kako bi te države konačno krenule putem razvoja koje pokušavamo pokrenuti u borbi za suzbijanje mnogih uzroka koje su povezane sa mobilnošću. Ovi instrumenti trebaju biti katalizator, odnosno pokretač za jačanje razvoja u, e, na samoj bazi u teritoriju. Hvala Marija Hojbuk. E. Najljepša vam hvala. Hajdi nije ovdje. Ja ću je sada zamijeniti ako je to uopće moguće. Mi pozdravljamo glavni smjer ovog izvješća. Međutim, mislimo da naša pozicija treba biti jasnija. Kada govorimo o različitim razvojnim instrumentima i instrumentu humanitarne pomoći. Ono što nas zbunjuje je nesrazmjer između evaluacije i prijedloga komisije. Jako je teško vidjeti poveznice između toga. Komisija govori o sklapanju, spajanju zajedničkih instrumenata. Evaluacije kažu da su instrumenti spremni za ispunjavanje svoje svrhe, fit for purpose. Radi se o principima partnerstva sa zemljama u razvoju. Radi se o vlasništvu nad novim razvojnim politikama, na primjer u području migracija. Komisija uopće ne ulazi u ta pitanja. Žao nam je također da e, instrument za mir u Africi, Africa Peace Facility, e, nije nešto što se uzima u obzir, a to bi možda bilo prikladno. E, temeljem brojnih problema koji se pojavljuju zbog nepovjerenja upravljanja novčanim sredstvima. Pozitivno je što komisija želi izgraditi bolje odnose sa civilnim društvom. Hvala. Uh, Hvala. Ja bih isto tako se dodala na popis govornika. Mislim da je tvoja poruka korisna. Slažem se sa svime, samo bih se htjela osvrnuti na ono što je rekao Frank Engel, a to je nešto što se često zaboravlja na našim sastancima, pogotovo kad razgovaram e, s ministrima, a to je da u Africi postoji konkurencija, dolaze različite zemlje i nude pomoć. I nas se doživljava kao spore u reakcijama na terenu. Pitam se, bi li možda komisija mogla prokomentirati. Sjećam se prije par godina kada smo e, počeli postrožavati revizije i postavilo se pitanje e, kako provodimo revizije i uveli smo stroža pravila. Sada je problem to da postajemo nervozni od određenih e, vrsta projekata i odlučujemo se za sigurnije projekte u odnosu na one koje zahtijevaju malo više mašte i rizika. Vratili smo se iz Srednjoafričke republike, vidjeli smo na terenu neke projekte, provode ih mladi ljudi, njima je potrebno samo malo novca da bi postigli nešto, a to je nešto što može dovesti do biznisa ili možda ne. Jučer smo na radionici razgovarali o pitanju male količina novca za mlade poduzetnike da bi pokrenuli vlastiti posao i jedna žena iz Njemačke je rekla da, ali mnogi od tih biznisa propaju. Naravno, kao što se to slučaju u našim zemljama, velik broj malih poduzeća će propasti, ali mno, neki od njih će i uspjeti i morate ponekad e, preuzeti i rizik i moramo na neki način uključiti naše revizore u tu raspravu, isto kao i osobe koje se bave proračunskim nadzorom, a isto tako i revizorski sud. Kad pogled, dakle, isto tako trebamo razgovarati e, o tome što je razumno kontrolirati govorim o komisiji uvijek je potrebno e, preuzeti razuman rizik u svakom slučaju moramo biti dovoljno agilni u reakcijama, u davanju malih e, sredstava, bespovratnih sredstava. sjećate se onog mladića koji je samo osmislio stroj i već je dobio patent i samo je trebao malu financijsku pomoć da ga plasira na tržište i kada smo na terenu pitali možemo li pomoći i kako, rečeno nam je ne možemo sklapati ugovore s lokalnim nevladnim udrugama, već međunarodnima jer nas brinu revizori i isto tako gubimo novac na različitim razinama ugovaranja jer svaki puta netko e, pobere vrhnje. Tako da tu postoje i određena pitanja kako učiniti naše programe e, učinkovitijima jer smo mi najveći globalni donator i ponekad Mm, to nije možda najvažnija stvar koju svijet ne zna ili zna, a to je da smo najveći donator. Kad govorimo o našim partnerima iz ECP-a, eh, e Dakle, oni znaju eh, da ćemo ih podupriti u demokratskim naporima, kao što to znaju naši prijatelji, današnji prijatelji iz Gambije. Moramo brzo pomoći pokretanju velikim projektima, a ne da to traje godinama, a isto tako da ne igramo previše ziheraški. Ne znam je li predstavnik komisije ovdje? Je? Evo, izvolite. Hvala. Eh, <clears throat> Hvala lijepo predsjednice. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu rezolucije koji se bavi vrlo važnim pitanjima i koje je vrlo uravnotežen. Ovo je jako važan tekst za pripremu komisije um, za nastavak višegodišnjeg financijskog okvira uh, i htio bih iznijeti samo tri kratka komentara vezano za nacrt rezolucije. Prvi komentar je istovremeno i odgovor na jedno pitanje koje je postavljeno u nacrtu rezolucije. Riječ je o stavku desetom gdje je riječ o e, poštivanju cilja od 20% fonda koja mora biti posvećen osnovnim socijalnim uslugama, osnovnom obrazovanju i ja mogu potvrditi da je taj udio od 20% ispoštovan. I strateški dijalog koji je predviđen 6. ožujka, u okviru revizije na polovici programskog razdoblja. Dakle, tijekom tog sastanka dobit ćete sve brojčane detalje i vidjet ćete da je tih 20% doista ispoštovano. E, drugi kratak komentar odnosi se na stavak 37. nacrta izvješće gdje je riječ o razlici između onoga što je prihvatljivo e, e, e, za javnu, za, pomoć i onoga što nije. Naravno kada je riječ o razvojnoj potpori. Dakle, prije svega postoje obveze koje se odnose na čitavu rubriku četvrtu gdje je riječ o vanjskoj potpori, gdje stoji kao više od od 90% rubrike broj 4, odnosno instrumenata za vanjsko financiranje, dakle više od 90% tih fondova e, mora biti prihvatljivo za javnu potporu za razvoj. Dakle, ja vam mogu reći također da se i taj udio od 90% poštuje. Dakle, glavni izazov u budućnosti je osigurati da velika većina vanjskih fondova koji se napajaju europskim novcem predstavljaju zapravo javnu potporu za, razvoj. Zatim e, točka 35. Ovdje 37. Mm, dakle, e, tu je riječ o tome kako se ta dvije stvari ne bi trebale miješati. Ali e, u nekim regijama može se dogoditi da su neke potpore, dakle u nekim zemljama može se dogoditi da su neke potpore u nekim regijama prihvatljive, a u drugima nisu. Dakle, tu trebamo imati praktičan pristup. Dakle, važan i najveće, najveći dio svakako financiranja, vanjskog financiranja bi morala biti javna potpora razvoju. I dakle 2,5% e, za e, kao, kao iznos koji Europska unija posvećuje e, razvoju i 2,2% za manje za manje imućne zemlje se poštuje. Dalje, što sam htio reći, kada je riječ o, o pripremama zakonskih tekstova koje pripremamo za kraj svibnja, jako je važno da objedinimo neke programe i neke instrumente. Trenutačno je arhitektura instrumenta za vanjsko financiranje u Europskoj uniji previše složena. I to predstavlja i hendikep. Predstavlja zapravo poteškoću u našem vanjskom djelovanju. Dakle, važno je, bilo bi važno pojednostaviti, preraspodijeliti, napraviti, dakle, regrupirati, ali naravno to ne smije biti nauštrb uloge koju će uloge Europskog parlamenta. Dakle, uključivanje Europskog fonda za razvoj u europski proračun je nešto što zahtjeva sudjelovanje Europskog parlamenta. Dakle, i ono, Europski parlament će biti pozvan u raspravu. Dakle, u okviru višegodišnjeg financijskog okvira Europski parlament će imati svoju riječ. I posljednji komentar koji je malo osobne naravi, iako se u potpunosti slažem sa onime što je rekla predsjednica, dakle potrebno je možda malo više riskirati. A, Evropska unija sve više i više intervenira u ranjivim zemljama i zato je jako važno koristiti razvojne fondove. Dakle, postoje zemlje u kojima nema kontrole, u kojima nema sigurnosti. to su zemlje koje su manje razvijene, ali upravo zato postoje ovi problemi. Upravo zato postoje ovi programi. Zato bismo trebali malo više razmisliti o, o, kontrolama i, i o njihovom karakteru. I moramo isto tako biti svjesni da ponekad trebamo riskirati kako bismo, kako bismo postigli rezultate. U protivnom e, će nam promaći, e, promaći prilike da doprinesemo razvoju manje razvijenih zemalja. Hvala lijepo. E, hvala lijepo, Vaso. Da, o tome bi trebalo razmišljati u budućnosti. A, Digi Eko, glavna uprava Eko i Kim Elling iz komisije se žele javiti. Hvala lijepo predsjednice, vrlo kratko, imam jako malo za se dodati onome što je rekao DJ Evkop. Dakle, što se e, tiče potpore, smatramo da je ona relevantna. Slažemo se sa e, procjenom na procjenom funkcioniranja instrumenta za humanitarnu pomoć. Smatramo da je taj instrument relevantan i da odgovara svrsi e, i također se slažemo sa pozivom iz izvješća koji ide u smjeru zasebnog humanitarnog instrumenta i također se slažemo sa komentarom gospodina Tereza danas. On je rekao kako je potrebno imati dovoljno sredstava za humanitarnu pomoć i e, dovoljno e, sredstava u fondovima za, slu, za, za hitne situacije. E, također u nacrtu izvješće slažemo se sa pozivom za većom troškovnom učinkovitošću. na kraju krajeva to smo se dogovorili i na svjetskom humanitarnom samitu na Istanbulu. Također želimo smanjiti troškove transakcije, zatim smatramo da bi financiranje trebalo, da bi se trebalo provoditi u jednom u okviru višegodišnjeg programa i također je jako važno moći intervenirati u ranjivim sredinama. Dakle, naravno humanitarnu pomoć pružamo već desetljećima, ali je E, jako važno napraviti poveznicu između odgovornosti i mogućnosti da fleksibilno interveniramo. Naravno da postoji specifičan način interveniranja pored humanitarne pomoći u tom smislu radimo i sa evropskim nevladinim organizacijama, sa Crvenim križem i sa UN-om. Dakle, i oni rade u istom smjeru i želimo ostvariti cilja E, prosljeđivanja više, e, više sredstava ljudima na terenu. Mi smatramo da je ovo izvješće jako važan doprinos raspravi o višegodišnjem financijskom okviru. Mislim da Europska služba za vanjsko djelovanje nije ovdje. Želi li e, se naš izvjestitelj javiti ponovno? Da, pa... Ne želim sada predugo ulaziti u raspravu. Želim svakako zahvaliti svima koji su reagirali, a onda bih želio pokušati objasniti ili dati odgovore na neka pitanja, jer e, pitanja su slična. Na primjer, slažem se s gospodinom Engelom koji kaže da proračunska pomoć jest sustav koji je vrlo složen i da u zem, pojedinim zemljama to funkcionira, a u drugima pak ne. Dakle, radi se o tome da postoji određeni problem. U onim zemljama u kojima stvari funkcioniraju, funkcioniraju zato što tamo postoje uvjeti za izrade projekata bez proračunske pomoći zato što vlada ima kapacitete i volje djelovati e, u skladu sa željama svog stanovništva a tamo gdje to ne funkcionira je iz činjenice da vlade nemaju taj kapacitet i zato dolazi do ozbiljnog rizika da će fondovi otići na druge prioritete ili za još neke gore stvari. I u tom smislu mislim da trebamo pronaći određenu ravnotežu u slučaju da imamo minimalnu proračunsku pomoć i ako postoji doista mehanizam kontrole, tada proračunska pomoć treba biti jača i nećemo napustiti nadzor jednom kad dobijemo tu pomoć ili podršku. A ono što je rekao Frank i predsjednica sigurno dijelimo svi jer postoje i neki drugi čimbenici koji imaju neke skrivene interese koji nisu jasni poput interesa Evropske unije koji djeluju u različitim mjestima i koji žele manje prepreka, manje zahtjeva i zato bolje zadovoljavaju potrebu onih vlada i onog stanovništva u zemljama gdje stvari tako funkcioniraju. Rješava se konkretan problem uz konkretnu pomoć, nešto što je sjajno vidljivo i direktno utječe na određeni e, život određenih osoba, a istovremeno se ne mijenjaju zahtjevi niti političke prirode, niti financijske, niti ekonomske ili birokratske prirode da bi se pokrenuli projekti. Eto, mislim da ne moramo nužno u ovom mišljenju a, pa niti u budućoj definiciji politika suradnje za razvoj zaboraviti na ovo. Mislim da to trebamo imati na umu kako bismo bili barem toliko učinkoviti koliko su i drugi globalni igrači u postizanju rezultata. Istovremeno trebamo biti učinkoviti u provedbi naših vrijednosti, a te vrijednosti drugi igrači na globalnom terenu ne zastupaju. Osim toga, ovaj odbor treba jačati otpornost, to je točno. Cijela razvojna politika usmjerena je u izgradnji kapaciteta društva koje samo mora biti u mogućnosti riješiti svoje probleme, financijske prirode, drugih konkretnih političkih područja kao što su razvoj, obrazovanje i tako dalje, a ono što je najvažnije jest dobro upravljanje i poznavanje različitih instrumenata koji će omogućiti tim državama strukturni odgovor e, smotrišta vlastitih institucija. I tu se onda nadovezujem na ono što je rekla Marija, a Radi se o intenzivnoj primjeni instrumenta koji treba jačati mir. A što se tiče komisije, mogu reći da smo došli do 20% usluga, socijalnih usluga je obrazovanje, to je dobra vijest. Trebamo biti zbog toga veseli i promijeniti rečenicu i reći da smo čuli e, da je iskorišteno 20% sredstava kao što je i prvotno bilo predviđeno odgovarajućem instrumentu. Manje kompliciranja situacija odnosi se na članak 37. Radi se o 90%. Trebali smo pronaći neku formulaciju e, jer se tu zbog izvanrednih uvjeta miješaju različite vrste aktivnosti. Prvo, suradnja za razvoj, a drugo, što nije baš bilo tako jasno, zahtjevalo je više transparentnosti, podnošenja računa i napor kojim bi se uvjetovalo ono što doista nije stvarno razvoj, ali što bi se maksimalno moglo iskoristiti za razvoj. Tako da smo tu tražili formulaciju s tim u svezi. Hoćemo li fuzionirati, udružiti instrumente ili ne? To je važna tema, možda ključna, ali to je tema koja e, izlazi iz okvira ovog odbora. Ako ujedinimo ili fuzioniramo instrumente, onda komisija mora predstaviti liniju fuzioniranja instrumenta za sve svoje politike, ne samo za vanjsko djelovanje i ne samo za politike koje su povezane sa humanitarnom pomoći i razvojem. Dakle, radilo bi se o pregovorima, o raspravi, možda i o svađi između komisije, parlamenta i vijeća. Jer je to nešto oko čega ćemo se vjerojatno sukobljavati sljedećih mjeseci i sljedeće godine. to napominjem jer zahvaljujem predstavniku komisije koji je se ljubazno sa mnom sastao u procesu pripreme ovog mišljenja. Želim mu samo reći da smo nakon našeg sastanka imali saslušanje u odboru AFET koji simultano e, odobrava e, sličan instrument i čini mi se da u parlamentu, neću reći unutar našeg odbora, već unutar parlamenta postoji razmišljanje o tome da svi ne dijelimo ideju da imamo jedan jedinstven instrument. Dakle, nemamo jedinstven glas parlamenta, e, a u smislu postizanja jedinstva. A postoje i glasine a kod glasine se nikad ne zna jesu li to stvarne vijesti ili jednostavno glasine. Dakle, postoje glasine da unutar te vanjske službe također pozicije nisu ujednačene. Dakle, više neću ništa reći. O tome vidjet ćemo što će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Međutim, poruka koju želim prenijeti jest da se radi o pitanju koja će nadići okvire ovog odbora jer nam treba doista opći prijedlog komisije ako želimo nešto pokrenuti i onda to treba odobriti parlament i to trebamo ispregovarati s vijećem koje će sigurno imati neku vrstu rezervi a ono o čemu je govorio predstavnik EKOA na kraju u ovom odboru možemo reći da smo svjesni i da intenzivno podržavamo humanitarno djelovanje Europske komisije, Europske unije u cijelini. Znamo da je jako teško odgovarati na krize koje se događaju neočekivano, izbijaju doista u vrlo e, e, e, jakog, izbijaju vrlo jakog intenziteta. Činilo se da se situacija u Siriji nekako normalizira ili smiruje, odjednom je ponovno izbila kriza koja će pogoditi opet milijune ljudi. Zatim kriza naroda Rohingya, E, to je bio problem koji je trajao dugo, moglo se pretpostaviti da će se taj problem roditi. Mislim da trebamo biti fleksibilni, maksimalno fleksibilni u rješavanju ovih pitanja, jer se radi doista o iznimnim e, situacijama. A što se tiče onoga što je rekla Linda, doista se u potpunosti s njom slažem u mnogim prilikama institucija, među njima Evropska unija, nije baš najfleksibilnija. E, poštuje određene parametre. Ti parametri blokiraju kreativnost. Ponekad samo mali korak, mali napor može izmijeniti situaciju u sektoru ili na nekom području ili riješiti neki konkretan problem. I mislim da čitav niz tih pitanja možemo riješiti dijalogom, intenzivnim razgovorom, međusobnim povjerenjem, na primjer između parlamenta i komisije. E, parlament bi volio da nam komisija predlaže odleđena, inovativna rješenja u odnosu na pravila koja smatramo da možemo suočiti s inovacijama i koje mogu generirati onda važne dogovore. Um, Hvala lijepo. Prije nego vam dam rok za amandmane. Ovo je inače nešto za što je zadužen uh, naš kolega pored mene opet e, postajemo žrtve mobilnosti. E, naime, naš kolega odlazi e, iz ovog odbora u, u svoj parlament. Dakle, on je jako puno radio za nas, on ima i ekspertizu odvjetnika, ja mu jako puno zahvaljujem, nedostajat nam, će nam u ovom odboru odlazi u Eurolat. Još jedan puta zahvaljujem na svemu, mu na svemu što je učinio. Evo jedan pljesak za našeg kolegu. Pa ja sam se htio zahvaliti Juan Carlosu kada se usvoji mišljenje. Nikad se ne zna koja će biti budućnost mišljenja, ali evo, sada mislim da je važno reći da se radi o čovjeku koji ne da je radio na ovom mišljenju, već bi se ovo mišljenje trebalo zvati mišljenje Juan Carlosa. Govorili smo o uvjetovanosti potpora, sad imamo uvjetovanost eh, zahvalnosti od Enrika. Ja sam eh, sigurna da ćemo imati podršku za mnoge aspekte ovog izvješća. Dakle, rok je 27. 27. veljače u podne a onda ćemo se u ožujku nastaviti baviti ovom temom. E, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, ujedno i posljednju točku dnevnog reda. O tome je malo bilo riječi i u govoru gospodina Steinera, odnosno ispunjava li Evropska unija svoju obvezu postizanja 0,7% BND-a. Dakle, Europska komisija je prije tri godine odlučila izmijeniti sustav i više ne objavljivati ono što se naziva izvješće o odgovornosti. Komisija je rekla da to više ne čini zato što prilagođavaju E, zato što zapravo e, želi e, sastaviti izvješće o SDG-ovima i o provedbi SDG-ova. Neki su bili skeptični prema tome, jer je Evropska unija ciljeve iz 2015. godine propustila ispuniti. I to smo vidjeli u godišnjem izvješću. Dakle, nakon tako jako puno godina, nakon 2005. godine, kada smo uspostavili te ciljeve, ima jako puno država članica koji 0,7% udio nisu nisu postigli. Dakle, e, naša kolegica Marija je zahtjevala da danas povedemo ovu raspravu i željeli bismo o tome razgovarati sa komisijom i Europskom službom za vanjsko djelovanje, odnosno e, vidjeti kako stojimo e, sa ovim pitanjem. Naime, Sada ću dati riječ glavnoj upravi Devko za razvoj, E, gospodin Laurent Sarazan bi trebao biti s nama, je li on tu? Jeste, on će e, prvi e, uzeti riječ, a zatim predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala lijepo, predsjedateljice. Sorry. Uh, yes, I do have water, thank you. So indeed. Dakle, mi smo tri godine objavljivali takozvano izvješće o odgovornosti i kao što je planirano i najavljeno, mi ćemo s tim ove godine nastaviti, odnosno objavit ćemo novo izvješće koje privremeno nazivamo izvješće o financiranju za razvoj. Međutim, taj naziv još uvijek nije konačan, o tome se raspravlja. Namjeravamo objaviti to izvješće u oči foruma o financiranju za razvoj koje će se održati od 23. do 26. ožujka u Njujorku. Prvo, prvi nacrt izvješća je već spreman, no još uvijek je daleko od konačne verzije. Dakle, e, kada ove brojke budu javne, da brojke vezane za službenu razvojnu pomoć budu e, dostupne, one će biti inkorporirane u ovaj tekst. E, e, svrha novog izvješća jest na sveobuhvatan način izvijestiti o različitim područjima i našim aktivnostima. Dakle, izvješće je strukturirano prema poglavljima poglavljima eh, koje se oslanjuju na agendu iz Adisa Bebe. Eh, fokusiramo se na glavne eh, teme europskog konsenzusa. Ono što nam je bilo važno jest razmotriti financijske i nefinancijske načine provedbe. Smatramo da je poanta agende iz Adisa ostvarivanje sinergija između financijskih i nefinancijskih načina provedbe. Izvješće bi se trebalo baviti e, svime time, a ne samo razvojnom pomoći. Naravno, to će biti, taj dio će biti glavni dio izvješća, ali trebamo vidjeti i sve obveze koje proizlaze iz agende, odnosno iz programa iz Adisa. Mogu vas podsjetiti na područje djelovanja iz eh, programa iz Bebe, dakle to su eh, privatno financiranje domaće i međunarodno, međunarodna suradnja, međunarodna trgovina kao pokretač razvoja, održivost, sustavna, sustavna eh, pitanja, zatim znanost, tehnologija, inovacije, izgradnja kapaciteta, praćenje podataka i takozvani follow-up. Dakle, to su elementi, to su teme koje smo uzeli u obzir u procjeni. U procjeni uspješnosti Europske unije, njezinih institucija i država članica, kada je riječ o ostvarivanju ciljeva u ovim područjima. Kao što rekoh, mi Kao što smo rekli, to su glavne točke evropskog konsenzusa. Izvješće će biti e, usvojeno kao radni dokument, nadamo se, na vrijeme. Mm. na vrijeme prije foruma F50. Nadamo se da će svakako izvješće biti spremno na vrijeme. E, što se tiče razvojne pomoći, što se tiče službene razvojne pomoći, imamo brojke za 2016. godinu koje smo objavili u prosincu. I možemo vidjeti da su brojke za 2016. godinu predstavljaju dakle 77 milijardi eura s time da to predstavlja 53% BND-a i e, mislimo da to predstavlja ipak dobar napredak u posljednjih nekoliko godina. Svjesni smo da još, da još puno treba učiniti, osobito kada je riječ o zemljama kojima je pomoć najviše potrebna. Jedna od, od glavnih poruka nadolazećeg izvješća bit će to da moramo pojačati napore eh, kada je riječ o službenoj razvojnoj pomoći. Još uvijek ne ispunjavamo u potpunosti svoje obveze vezane za najmanje razvijene zemlje. Što se tiče ostatka izvješća, u njemu ćete vidjeti pokazatelje vezane za svaku obvezu u njemu ćete vidjeti neku vrstu crteža gdje možete vidjeti kako stoji Evropska unija kolektivno gledano i u smislu postignutih rezultata i u smislu uloženih napora. i to vezano za razne obveze koje proizlaze iz agende iz Addis Abebe. Ja vam sada ne mogu dati više detalja vezano za te pokazatelje jer kao što sam rekao, nacrt još, e, izvješće još uvijek u fazi nacrta. Izvješće sadrži informacija i o europskim institucijama i o državama članicama. Dakle, za neke je pokazatelje još uvijek rano reći kako stojimo, jer neke države članice imaju jako dobre rezultate, a neke manje, tako da je globalna slika šarolika. Nije je lako oslikati, ali nadamo se da će sve biti spremno na forumu o kojem sam malo prije govorio i s velikim veseljem razgovarat ću o rezultatima ovog izvješća na ovom odboru. Recite nam samo kada je taj forum 20, 23. do 26. travnja. A kada će izvješće biti spremno? E, Koje je vaš e, ciljni datum? Mi bismo željeli biti spremni za to razdoblje, dakle, za, za, za te datume. Željeli bismo da izvješće bude spremno početkom travnja, ali Moramo, do, moramo dobiti brojke o službenoj razvojnoj pomoći, za to su nam potrebne brojke od oecd tako da moramo najprije čekati OECD. Možda bismo vas onda mogli zamoliti da nam se ponovno pridružite nakon tog foruma, pa ćete nam reći što se događalo u New Yorku o čemu je bilo riječi, a tada ćemo imati izvješće i imat ćemo brojke. Evo, to ćemo unijeti u naš program rada. Marija, želiš li nešto reći? Ja, Puno hvala, Linda. I puno hvala komisiji na ovom izvješću ili na pogled na izvješće. Doista je izvješće vrlo opsežno i informacije nam nisu uvijek baš bile na raspolaganju. Rekli ste da će se nekako sastaviti šira slika o tome gdje je Europa, gdje su države članice. Doista me zanima ta slika jer se pitamo jesmo li na pravom putu. 0,7% je li dovoljno za ostvarenje cilja? Spomenuli ste konsenzus, stali konsenzus do 2015 tu smo imali plan za 0,7%, a sada više nemamo um, smjernice jer to ne stoji u novom planu. Što mislite i što ćete učiniti kao komisija da konačno ostvarimo te ciljeve i da Europska komisija do sada ponovno ne daje prazna obećanja? <clears throat> Vidimo E, vaše izvješće, ali ne znamo kako ćemo ostvariti ciljeve. Zatim, koliki je udio te pomoći koja dolazi preko naših institucija, je li to 20%, kako se to razvijalo posljednjih 10 godina. Komisija je govorila o postotku, je li to također i novi cilj? i možete li nešto više o tome reći? Dakle, vezano za višegodišnji financijski okvir. Na kraju čula sam da se Evropska unija zalaže za razvodnjavanje kriterija u OECD-u vezano za novi kod za migracije Australije, Sjedinje države, Novi Zeland nisu bile protiv toga. Što će komisija dalje činiti u tom smjeru? Na primjer, hoćemo li blending ili jamstva 100% računati kao službenu razvojnu pomoć? Što je sa pomoć u poljoprivredi? Hoćemo li izvoz računati kao razvojnu pomoć? Kako ćete postupati e, oko toga u budućnosti? Jako puno pitanja. Želi li se još tko javiti? Dakle, zamolit ćemo komisiju da odgovori na Marijine pitanja. Thank you. Uh, I hope I will not uh, forget any. Uh, Što se tiče postotka razvojne, službene razvojne pomoći, on predstavlja otprilike 25%. Što će se dogoditi u nedolazećim godinama, to će ovisiti o vrijednosti višegodišnjeg financijskog razdoblja i o naporu država članica da dođu do 0,7%. Ja pretpostavljam da je da bi relativni udio Europske unije trebao biti, trebao biti manje ako e, države članice e, zadrže e, svoju obvezu od 0,7%. Dakle, ako dođemo do 0,7%, evropski udio bi se trebao umanjiti. Ali naravno to je ako sve bude bilo u redu i ako doista ulažemo napore i, i dosegnemo 0,7%. Što se pak tiče pitanja što činimo da poteknemo države članice da ispunjavaju svoje obveze. Pa činimo to najbolje što možemo. E, pokušavamo ih podsjetiti e, u svakoj mogućoj prilici na njihove obveze, a obveza je postepeno doći do 0,7%. Izvješće će e, spomenuti brojke vezane za službenu razvojnu pomoć. Ali budimo iskreni. Ona, e, te, brojke imaju e, manji, manji utjecaj od brojke OECD-a koje nam zapravo uvijek vrlo jasno pokazuju kako stojimo. Tako da dodatni pritisak putem ove, našeg izvješća ne možemo vršiti. Ono što može biti pritisak to, je, to su brojke OECD-a i o tome možemo i razgovaramo u sklopu vijeća svake godine. I svake godine i u zaključcima vijeća podsjećaju se države članice da bi trebale ispuniti svoje obveze. Kad je riječ o migracijama, Naime, Evropska unija je predložila taj kodeks o migracijama. On ne bi trebao proširiti a, opseg službene pomoći, službene razvojne pomoći. E, cilj je poboljšati transparentnost izvješćivanja. U ovom trenutku ne znamo o kojoj se mjeri razvojna, službena razvojna pomoć odnosi na migraciju i uopće odnosi li se na migraciju. Dakle, cilj DAK koda o migraciji, šifre o migraciji, bilo bi, da svi troškovi vezani e, za e, migracije budu transparentni. E, <coughs> sorry, Mi ne želimo širiti opseg službene razvojne pomoći i ne želimo uključivati one rashode koji trenutno trenutačno ne postoje, koji nisu pokriveni. Što se tiče takozvanog blendinga, vjerojatno mislite na instrument privatnog sektora, na instrument privatnog sektora, gdje DAK funkcionira već neko vrijeme i pokušava izmijeniti pravila za takozvani blending. Dakle, pravila su se izmijenila za blending vezan za javni sektor, ali ne i za privatni sektor. Cilj je naći ekvivalent bespovratnih sredstava za blending. Dakle, sve u svemu, neto ishod, neto ishod bi trebao biti nula službene razvojne pomoći. I većina članica DAKA smatra da u e, odakle da u zajmovima postoji taj element bespovratnih sredstava koji bi se trebao smatrati službenom razvojnom pomoći. Dakle, to je svrh tih, tih debata koje, kao što sam rekao, nisu polučile uspjehom na posljednjem sastanku. Kao što je rekao, države se nisu mogle dogovoriti u svezi sa rješenjima. Dakle, mi ćemo morati nastaviti razgovarati o tom iduće godine. Što se tiče subvencije za poljoprivredne proizvode, moram vidjeti da ne vidim, moram priznati da ne vidim smisao. To nije ni namjenjeno, to ne bi ni trebalo biti službena razvojna pomoć. Ako vidim neku vezu onda je to povezano sa raspravama u DAKU i sa distinkcijom između jamstava za izvoz i koncesija, financiranja koncesija. Hvala lijepo. Eli Šlajn, izvolite. A nakon toga se kolegice želi javiti ponovno. Sorry for the delay, it's a busy It's a Hvala, naporan dan. Samo sam htjela iznijeti nekoliko napomena. Znam da kolega, kolegica Heidi je već rekla da u posljednjih, na zadnjem sastanku radne skupine koja se bavi migracijama i razvojem, smo razgovarali isto tako i o ovim pitanjima i postoje određen... Mi zabrinuti smo zbog različitih stvari. Kao što ste rekli, nema namjere da se doista proširi prihvatljivost i mi se slažemo da je potrebno jasnije trošiti sredstva u kontekstu migracija. Ali istovremeno, kada pogledamo ono što se već događa, jasno je da postoje određene aktivnosti koje su na neki način na tankoj granici. I ne mogu se smatrati pravim razvojnim projektima. Tako da smo mi zabrinuti zato što ako mora postaviti novi kriterij, on mora biti definiran na način da ne dopušta razvojne troškove koji se protive našim stvarnim razvojnim ciljevima. Naravno, mi smo svjesni da postoji i da se službena razvojna pomoć troši i, i na netradicionalna razvojna područja. Primjerice, kad govorimo o kreditima, o takozvanoj vezanoj pomoći. Nadamo se da je to isključeno iz službene razvojne pomoći. Evo da vam podestrem neke podatke. Posljednjih godina primijetili smo e, da se sve više trošite pomoći na e, sigurnost, mir i postoji rizik da se sve više sredstava troši na nešto što nema jasn, čime se ne ostvaruje jasni razvojni cilj. To je ta tanka linija koju nam je dosta teško pratiti i analizirati. Tako da sve trebamo staviti u perspektivu i isto tako trebamo shvatiti da ako ne ubrojimo taj dio troškova koje neki nazivaju napuhanom, prenapuhanom pomoći, onda Europska unija neće moći postići 0,7% prije 2052. godine, što je 20 godina nakon onog što je e, predviđeno u agendi do 2030 godina, a e, još puno više od 2015. godine su ono ciljeva koji su zatrtani e, prije možemo vidjeti da pitanje je i niske razine e, rashoda za najslabije razvijene zemlje. One dobivaju sve manji dio našeg proračuna, a to je povezano s ciljem nekih naših novih instrumenta, primjerice Fiducijalnog fonda za Afriku. Postoje neki, neka izvješća koja jasno pokazuju da ta sredstva Dakle, od tih sredstava velik dio troškova ide iz tih zemalja rutama prema Europi, a pritom zaboravljamo možda neke druge zemlje kojima je potrebna potpora i to više potpore. Dakle, to je ono što nas muči kad govorimo o ovim pitanjima i nadamo se da ćemo da države članice neće zaboraviti obveze koje imamo i sa gospodinom Steinerom smo ranije tijekom sastanka ovog odbora razgovarali i rekli smo da nije ako nije Europska unija netko tko treba predvoditi ostvarivanje ciljeva državog razvoja, tko bi onda to trebao činiti jer se brinemo i zbog promjena svijeta oko nas i neki veliki akteri zapravo počinju izbjegavati svoje obveze, tako da želimo e, već preuzimanje više obveza od strane europskih vlada. Marija, vi ste htjeli nešto reći? Da. Ja jednostavno ne mogu u potpunosti potvrditi vaš odgovor vezano za poljoprivredne subvencije. Kažete da je nova DAK šifra za migracije smišljenja zbog transparentnosti. Kada smo to predložili, predložili smo e, integracijske mjere za ljude koji se ne dragovoljno vraćaju. Dakle, to ne odgovara sadašnjim pravilima DAK-a. radi se o transparentnosti još jedno pitanje, ima li komisija daljnje inicijative vezano za blending? Vi ste tu dali odgovor, dakle ipak se razmišlja o tome, postoje rasprave koje su trenutno propale. Što se tiče poljoprivrednih subvencija, to je bila moja ideja. Ako želimo stvari razvodnjavati, možemo naravno listu ili popis produžiti. Iskreno nisam ne očekivala vaš odgovor. Ali odgovore sam dobila, a s prvim odgovorom se ne slažem. Uh, Dobro. Um, hoće li komisija odgovoriti na to? Neke stvari ste već odgovorili u svojoj prezentaciji. Uh, thank Hvala. Mislim da je došlo do nesporazuma kad je riječ o prijedloga komisije vezano uz uh, migracijama. Komisija ne predlaže da se pokriju troškovi uh, premještanja, odnosno preseljenja izbjeglica koji se ne žele preseliti govorimo o preseljenju u njihove zemlje, matične zemlje ili druge zemlje u razvoju, kada to nisu... Dakle, postoji to sadašnje pravilo i mi ne e, predlažemo da se mijenja. Dakle, preseljenje je nešto što se odnosi na dobrovoljni povratak i mi nemamo namjeru to mijenjati. Radi se o povratku zemlje donatora u zemlju raz, zemlju u razvoju, odnosno matičnu zemlju. Kad je riječ o drugim pitanjima, A number of expenses are... Uh, niz rashoda su trenutno dio definicije službene razvojne pomoći. I kao što kažete, postoje razlozi da to bude takozvana vezana pomoć i to je nešto o čemu raspravljamo s nevladinim sektorom. Oni žele da oni budu, da takva vrsta potpore, vezane potpore, bude izbačena iz definicije službene razvojne pomoći. E, oduvijek je bilo tako i to je isto tako povezano e, i sa učinkovitošću e, i oduvijek je bilo tako vezana potpora i spada u službenu razvojnu pomoć. Mi pokušavamo povećati pokrivenost, odnosno obuhvat e, kreditima koji su dio službene razvojne pomoći. E, e, mi znamo da se putem službene razvojne pomoći isključivo njome ne može postići razvoj zemlje, ali E, time se može, ona može poslužiti kao katalizator za korištenje drugih resursa i mi trebamo stvoriti poticaje za druge donatore da koriste službenu razvojnu pomoć za korištenje drugih resursa, pogotovo unutar privatnog sektora, tako da postoji um, logika da se koriste uh, takvi krediti. Kad je riječ o troškovima za izbjeglice, go, moram reći da već godinama u definiciji službene razvojne pomoći ovaj element e, porast broja izbjeglica u zadnji, zadnjih godina doveo je do porasta tih troškova. E, znači za 2016. godinu došlo do porasta od 25% e, e, u službenoj razvojnoj pomoći zbog izbjeglica. Isto tako, zbog priljeva treba reći da se ti troškovi ubraju samo jednoj i od 2017. godine mi očekujemo da će se ti troškovi za izbjeglice smanjiti, iako će države članice i dalje plaćati pružanje gostoprimstva izbjeglicima nakon godine dana relevantni izdaci više neće biti prihvatljivi da ih se smatra kao službena e, razvojna pomoć i taj dio razvojne pomoći će se smanjiti već od 2017. godine, vidjet ćemo u kojoj mjeri kad je riječ o službenoj razvojnoj pomoći e, prema najmanje razvijenim zemljama, da, kao što sam već rekao, zabrinuti smo zbog toga, mi smo zabrinuti zbog e, toga što ne postižemo ciljeve e, i to želimo riješiti s državama članicama. Hvala. Molim vas da budete kratki. Charles želi ući, samo bih vam htjela zahvaliti na odgovor, ali također bih htjela reći da mi ne razgovaramo o prijedlogu komisije, već osporavamo ideju da kad govorimo o troškovima donatarskih zemalja prema izbjeglicima, da se ne treba smatrati služen razvojne pomoći, barem ne ova dimenzija, jer ste govorili e, o agregiranim podacima na europskoj razini, ali za neke zemlje, primjerice u mojoj zemlji Italiji, e, to u velikoj mjeri idu u krivom smjeru. Kao što sam e, već spomenula, sada smo na 0,26% u Italiji, ali ako, ali ako otpadnu ovi troškovi za izbjeglice, mislimo da je taj postupak 0,20 i to mi mislimo da je ovo krivi pristup. To nije cilj službene razvojne pomoći i Europska unija bi trebala uvesti strože kriterije kako bi provjerila e, koliko, koliko su doista stvarni razvojni efekti uporabe tog novca. Hvala. Pretpostavljam da je to, da je to teško zato što e, to nisu pravila komisije, već pravila DAKA i OECD-a. Komisija je prihvatila ta pravila, ali nisu donijela odluke o tome. šalu, Došla ste kasnije. Ako možete biti kratki i iznijeti svoje komentare, jer još imamo dvije točke na dnevnom redu. Biću kratak. Tema o kojoj danas razgovarimo je nešto o čemu stalno pričamo, a zapravo se nikad ne ostvari. Već puno puta sam e, to primijetio u prošlosti. Komisija e, čini sve što može kako bi e, pokrenula države članice. Hvala komisiji, ali ne bi trebala komisija trebala biti ovdje već države članice. Države članice bi nam trebala reći zašto ne uspijevaju ispuniti cilj o kojem govorimo. One nam trebaju reći hoće li dati obećanje i hoće li ih ostvariti. One su, one su obećale da će postići 0,7% u Addis Abebi prije dvije godine. E, isto tako to su učinile prije 15 godina. I e, ono što vidimo u ovom slučaju je e, je da zapravo se stalno recikliraju obećanja to smo napravili 2000. 2015. godine. Stalno e, imamo perspektivu od 15 godina. Sada nam je perspektiva 2030. godine. U ovom odboru smo rekli da države članice koje su dale ove, e, ovo obećanje Vladis a Abebi i nisu napravile ništa od tada, nikad neće do 2030. godine postići 0,7% jer bi trebali povećati potporu razvoju svake godine za 0,2%. Dakle, mi možemo ponoviti ono što smo već rekli. Mislim da je bitno da parlament i komisija e, se odluče za neke jače korake. Čekat ćemo travanj, e, dobit ćemo izvješće, ne znamo kako će biti, ali u svakom slučaju bit ćemo razočarani. Mislim da trebamo razgovarati do tog trena o nekoj stra strategiji koja bi mogla doći, dovesti do dugoročnih rezultata. Hvala. Mm, ako imate neki prijedlog, možemo ga e, prenijeti koordinatorima. Želi li komisija još nešto reći? Kao što sam već rekla, to zapravo nije u vašim rukama kako DAC, odnosno OECD, e, definira e, službenu razvojnu pomoć. I zapravo države bi trebale uz pomoć država bismo trebali izvršiti pritisak da se ova pravila promijene. Samo još jedna stvar. Trebamo prestati biti naivni. Stvari se ne događaju same od sebe. Jedini koji su uspjeli u tome to je Velika Britanija i zato što su to stavili u zakon. Dakle, trebamo obvezujuće odredbe E, kako bismo prisilili one koji su dali obećanja da, da shvate da su odgovorni pred europarlamentarcima i zastupnicima u nacionalnim parlamentima. Da, reći ćemo to kad nam dođu predstavnici nacionalnih parlamenta. Hvala. Složili smo se da ćemo se vratiti na ovo nakon sastanka u Njurku i moći ćemo o tome razgovarati s koordinatorima e, koji mehanizam bi se moglo koristiti da bismo izvršili pritisak. E, prelazimo na zadnju točku dnevnog reda, točka 22, to je vrijeme za pitanje. Imamo dva pitanja. Prvo pitanje je moje pitanje za komisiju. Neću pročitati pitanje za vas, samo ću reći o čemu se radi. Radi se o tome da je Human Rights Watch pripremio izvješće o Tanzaniji i to nakon najave predsjednika Tanzanije da trudnice, studentice i mlade majke ne bi trebale ići u srednju školu, trebalo bi im biti zabranjeno da idu u srednju školu, pa je moje pitanje za komisiju jesu li svjesni tog izvješća Human Rights Watcha i ako su svjesni, jesu li razgovarali s vlastima Tanzanije o tome, očito je da je doista nepravedno da se mladim ženama ne dopušta da idu u školu zato što imaju dijete ili su trudne. Imamo li tu ime? Molim vas, predstavite se. Nije mi zapisano vaše ime. Dobar večer, ja sam Mišela B. Ja sam zamjenica e, šefa odila koji se bavi rogom Afrike. E, hvala na pitanju. Komisija je svjesna izvješća Human Rights Watcha koje nam je e, došlo 31. puta dakle, povjereniku Mimice. Od prošle godine Europska unija putem svoje europske delegacije Dar, el Salamu prati izjave tanzanijskih vlasti o majkama tineđericama. Komisija je vrlo zabrinuta zbog te situacije i početkom 11. E, mjeseca prošle godine povjerenik Mimica je bio u Tanzaniji i direktno je to pitanje postavio ministru vanjskih poslova kao i nevladanim udrugama. To pitanje je ponovno postavljeno tijekom dijaloga u prosincu prošle godine u okviru članka 8 e, ugovora o kotonu s ministrom vanjskih poslova. E, to pitanje je ponovno postavljeno tijekom nekoliko formalnih i neformalnih sastanaka s tanzanijskim vlastima i to na razini visokih dužnosnika i na političkoj razini. Komisije države članice, odnosno njihovi predstavnici su izrazili zabrinutost e, vezanu uz ovo pitanje na nizu e, službenih događanja, uključujući i onih e, onima koji su se bavili genitalnim sakačenjem, te na sastancima s predstavnicima medija. S 27% tiniđerki koje su trudne ili su majke, Tanzanija ima jednu od najvećih e, stopa nataliteta e, u tiniđerskoj dobi. E, je i, to je povezano i sa, sa time da se djeca tjeraju u brak i tako dalje. I treba uključiti edukaciju za e, mlade žene. Osim toga, s obzirom da je ovo pitanje jako važno, predviđa se da se poveća za 5 milijuna eura e, dio e, sredstava predviđen za Tanzaniju i da se posveti upravo edukaciji žena i djevojaka. Uz EDF i sukladno strategiji civilni sektor i još neki drugi akteri e, će se pozabaviti upravo pitanjem edukacije mladih majke. majki. Tanzanija je jedna zemlja korisnica e, programa e, pomori, pomoći koji je iznosio 20 milijuna pomoći. Adolescentske majke su posebno ciljena skupina i traže, traži se da se pomoć, da im se pomogne u planiranju obitelji u ovoj ciljenoj skupini. 2018. godine europska delegacija će se usredotočiti na pitanje gender mainstreaminga, a prije svega na ekonomske i socijalne e, posljedice odluke tanzanskih vlasti vezanih um, uz majke tineđerice. Ono što želim reći je da Europska unija e, se bavi ovim pitanjem i to u okviru EDF-a, a i putem e, tematskih programa. E, specifični projekti koje podupire civilni sektor, a bavi se zabranom brakova između djece i genetskim sakačenjem, također se bavi ovim pitanjem. Poljoprivreda i upravljanje su pogotovo sektori e, gdje surađujemo sa Tanzanijom, a također imamo i projekte gdje se e, jača e, zaštita ženskih prava. Drugim riječima mi se slažemo s eh, vama, zabrinuti smo zbog toga i mi se doista time bavimo i to do, na najvišoj razini u komisiji. Hvala, nemam dodatnih pitanja jer ste vrlo dali vrlo jasan odgovor i drago mi je da se to ozbiljno shvatili. Jedino moje pitanje je kad je riječ o ovim pitanjima i projektima koji su u tijeku, pratimo li, odnosno imamo li neku polazišnu točku vezanu uz trudnoće eh, u tineđerskoj dobi i pratimo, mjerimo li učinak tih mjera kroz vrijeme, jer mi ulažemo sredstva u te zemlje u okviru tih projekata. Znamo li da li sve veći broj žena ima pristup obiteljskom planiranju i tako dalje, da li se brojke smanjuju, imaju li žene više izbora brojke. Da, imamo postotak djevojaka koje su trudne, on je ogroman, ali nemamo konsolidirano praćenje pokazatelja o kojima ste govorili, ali doista radi se o nečemu čime bi se trebali pobliže pozabaviti. Treba nam konsolidirani, konsolidirani pregled našeg djelovanja. Onda ćemo, onda ćemo znati koje su intervencije najbolje. Na taj način možemo probati različite pristupe i vidjeti koji pristup e, može polučiti rezultate u kojem području. Imamo još jedno pitanje e, od Marije Hojbuk. Ovog puta e, pitanje se odnosi na sastanak sa fondacijama. 19. ožujka Devko, održat će sastanak sa fondacijama pa nas zanima tko je, tko je, tko je pozvan. Dakle, radi transparentnosti bismo željeli znati koje fondacije su, će biti prisutne. Ne znam tko će odgovoriti u ime komisije. Dobar dan, ja sam šefica jedinice za civilno društvo i fondacije. Prije svega želim zahvaliti zastupnici, uvaženoj zastupnici na interesu koji pokazuje za ovo pitanje. Europska komisija prepoznaje važnu ulogu fondacija u promicanju razvoja, u financiranju inovativnog istraživanja i u promicanju demokracije. Različiti modeli su se pojavili između ostalog i korporativne fondacije, privatne fondacije te fondacije koje potiču iz zajednice. Cilj je ostvariti ciljeve održivog razvoja i komisija u tom pogledu pokušava naći nove načine suradnje sa fondacijama te nastoji promicati dijalog i partnerstvo između fondacija i drugih dionika. Komisija je organizirala prvi sastanak na kojem su bile države članice gdje se raspravljalo o tome kako surađivati sa sa fondacijama, to je bila također i razmjena e, mišljenja, to je bilo krajem, jan, e, krajem siječnja, a sada ćemo održati ponovni sastanak kako bismo sa fondacijama raspravljali o zajedničkoj vrijednosti zajedničkog rada, kako bismo promicali bolje promicali razvojnu pomoć u državama partnerima. Imat ćemo fondacije sa regionalne, sa međunarodne, nacionalne e, razine, ali također i fondacije iz partnerskih regija. Pozvat ćemo i druge ključne e, dionike kao što su korporacije, organizacije OECD, UNDP kako bismo, e, kako bismo učili od njihove iskustva i ekspertize. Dakle, cilj je vidjeti što možemo postići suradnjom s time da uzimajući u obzir ono što je već ostvareno u ovom području. Također ćemo pokušati identificirati konkretna područja za potencijalnu suradnju i vidjet ćemo koji bi bili prigodni sljedeći koreci. Ovaj sastanak je prvi korak prema strateškom pristupu dionicima i prema tome da njihov rad uskladimo s našim, budući da oni imaju sve važniju i važniju ulogu, ulogu u području razvoja. Najljepša hvala na ovom vašem odgovoru. Ne znam što drugi misle, ali još uvijek ne znam koje su zaklade pozvane, koje ste fondacije pozvali mi bismo doista rado znali, vjerojatno i ne samo ja, već i druge kolegice i kolege žele znati koje će zaklade doista sudjelovati. Hvala na ovom pitanju. Ja vam mogu pročitati popis zaklada. mogu vam reći da se radi o mrežama. Samo se mrežama i radimo, jer to je način na koji radimo sa civilnim društvom.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 Marija, je li to zadovoljavajuće? Hvala vam puno na ovoj informaciji. E, Time smo zaključili pitanja za, a to jest dnevnu točku dnevnog reda gdje imamo odgovore na pitanja. E, razno ništa i e, sljedeći sastanak je 24. a također imamo jedno jako važno saslušanje sa kolegama koji se bave poljoprivredom i e, stvarno je jako važno da naše kolege budu prisutne na tom saslušanju, na tom sastanku. Ja neću moći biti prisutna, ali svaki klub zastupnika će poslati barem jednog člana na to saslušanje. 6. ožujka imamo jako važan sastanak u 8.30 to je izvanredni sastanak sa povjerenikom Mimicom. E, Biće riječ o strukturiranom dijalogu i 19. i 20. ožujka su naši sljedeći sastanci. Time završavamo. E, evo, završavamo u 18.15, ali ovdje smo od jutros, od 9 sati ujutro. Zahvaljujem našim prevoditeljima, zahvaljujem svim sudionicima.